Euh, euh, Dobar dan, eh, poštovani kolege. Budući da je predsjednik i svi potpredsjednici eh, su odsutni i nisu bili sposobni doći, ja ću predsjedavati ovim sastankom. Eh, možemo odmah prijeći na prvu točku dnevnog reda, odnosno usvajanje dnevnog reda. Nema primjedbi, dobro, usvojen je dnevni red. A, morat ću sada se prebaciti na engleski. Nadam se da, da razumijete moj engleski. E, nemam neki ek, oksfordski e, izgovor, ali sljedeća točka znači dnevnog reda je javna rasprava o uspostavljanju fonda za otkup duga i uvođenju eurozapisa. E, radi se o predstavljanju konačnog izvješća i danas e, bih ovdje pozdravila E, skupinu stručnjaka koja će nam danas predstaviti e, izvješće o konačno izvješće o fondu za otkup duga i o uvođenju eurozapisa. U ime ovog odbora htjela bih vam zahvaliti na vašem radu vi ste već šest ili sedam posljednjih mjeseci e, se bavili analizom e, pravnih zahtjeva i e, posljedica uspostavljanja fonda za otkup duga, odnosno objedinjavanjem duga članica eurozone. Kao što znate, Europski parlament e, je zahtijevao da se oformi ova skupina stručnjaka i drago nam je što ste danas ovdje s nama da nam predstavite e, rezultate svog rada. Primili smo vaše konačno izvišće pred nekoliko sati. Znači, imat ćete, nadam se, razumijevanja za to da nismo imali vremena detaljno proučiti vaše konačno izvješće i zato e, se radujemo vašim objašnjenjima. Gospođa Gertrud Tumpel-Gugerel, e, predsjednica skupine stručnjaka, će dati uvodnu izjavu. E, želimo vam poželiti toplu dobrodošlicu. Mi vas naravno već poznajemo i vaše iskustvo u Europskoj središnjoj banci. Imate 10 minuta kako biste nam predstavili izvješće. Nakon toga ćemo čuti dodatne uvodne izjave od strane članova skupine stručnjaka. E, predstavljat ću ih kako će doći red na svakoga od njih i imat će svaki po sedam minuta. Sada dajem e, riječ gospođi Tumpel Gugereli. Hvala vam što ste došli. Hvala vam lijepa gospođo predsjedateljice i poštovani članovi odbora. Želimo vam isto tako zahvaliti na prilici što ste nam e, omogućili da e, vam predstavimo rezultate našeg rada. Želim isto tako vam zahvaliti na inicijativi koju ste poduzeli u e, ovom dosjeu. Pred e, više od dvije godine e, predloženo je objedinjavanje duga i ako se želite podsjetiti situacije pred dvije godine možete na stranicama 2, 6 i 4 našeg izvješća naći informacije o spredovima za vlade u to doba i visoke kamatne stope koje su vladale u međuvremenu se situacija promijenila, e, vlade su e, poduzele brojne mjere, uspostavljena je Europska bankarska unija i e, Europska središnja banka isto tako poduzela razne mjere. Međutim, ako me pitate da li je dalje potrebno nešto poduzeti, to ovisi o tome što vi mislite koja je budućnost ove unije prva ideja je bila fond za otkup duga i zaključivanje pakta za otkup, duga, odnosno postojeći javni dugovi koji prelaze 60% e, bi bili prebačeni u zajednički fond kako bi se smanjila prezaduženost pojedinih zemalja. E, u, za uzvrat bi se vlade morale obvezati na fiskalnu konsolidaciju za vrijeme trajanja fonda. Druga ideja o kojoj se e, isto već raspravlja nekoliko godina je e, izdavanje eurozapisa. E, radi se o kratkoročnim trezorskim zapisima cilj e, fonda DRF-a bi imao e, održivost javnih financija kako bi se uklonio rizik refinanciranja u fazi dospijevanja duga i kako bi se e, osiguralo izdavanje tih sigurnih i likvidnih instrumenata ideja eurozapisa ima, različ, ima drugačiju svrhu. E, svrha bi bila stabilizacija tržišta na kojima se zadužuju vlade e, kroz stvaranje tih kratkoročnih, diverzificiranih i sigurnih e, instrumenata. Isto tako bi se time potaknula monetarna, transmisija monetarnih politika. E, fond bi, e, u fond bi se prebacilo između 1800 i 3100 milijardi eura, e, odnosno maksimalna veličina fonda bi bila 1,7 do 2,8 bilijuna eura, a životni vijek tog fonda bi bio 10 do 25 godina. E, mogli, bismo, e, mogli bi se odabrati ili solidarna jamstva e, što bi podrazumijevalo promjenu ugovora, a fond koji bi imao proporcionalna jamstva ne bi, ne bi donio toliko koristi, ali se ne bi morala mijenjati e, ugovori. Koji su rizici? Rizici su da bi e, zemlje, e, rizici su ti da bi se mogle smanjiti fleksibilnost i isto tako bi se povećale kamatne stope zaduživanja za zemlje koje se već jeftino zadužuju. Glavni izazov bi bile striktne fiskalne i ekonomske politike koje bi bile E, određene na dugo vrijeme E, stoga smo e, istražili sve alternative, znači manji fond e, sa kraćim životnim vijekom i to bi do neke mjere oblažilo rizike, ali isto tako ne bi riješilo problem različitog iznosa zaduženja u različitim državama članicama. Eurozapisi isto tako mogu imati solidarna ili proporcionalna jamstva i veličina fonda bi ovisila o instrumentima ako bi e, dospjeće bilo dvije godine, tada bi očekivana normalna veličina bila 800 milijardi e, eura, a ako se zajedničko izdavanje zapisa e, odredi gornja granica od 30%, onda bi, onda bi maksimalni iznos mogao biti 1,8 bilijuna eura. Ako bi se radilo o E, dospjeću od jedne godine, tada bi maksimalna vrijednost fonda mogla biti 500 milijardi i e, e, pravna gornja granica za dug bi bila postavljena na 10% BDP-a. A, znači za solidarnu, solidarna jamstva bi bilo potrebno mijenjati ugovore, a to ne bi bio slučaj za proporcionalno sudjelovanje. E, isto tako smo razgovarali o uspostavljanju privremenog fonda, ali u praksi bi to bilo e, teško raspustiti takav fond kada bi se jednom uspostavio. Jedan od rizika koje predstavljaju eurozapisi bi bilo pretjerano, eh, pretjerano ovisnost o kratkoročnom dugu. Osim ekonomskih i financijskih rizika koje sam već spomenula, želim vam eh, eh, nešto više reći o onome što mi zovemo moralnim hazardom, a moji kolege će vam više o tome govoriti. Znači radi se ili o moralnom hazardu ili ono što nazivamo učincima slobodnog jahača. To znači kada jedna uz preuzima, jedna država preuzme rizik, a e, druge zemlje ili skupina zemalja e, snosi taj rizik. Što se može učiniti e, da, da bismo se zaštitili od moralnog hazarda? E, ima raznih mogućnosti, na primjer obvezujuće mjere, zatim dodatna intervencija, e, odnosno dodatne nadležnosti za europsku razinu u pogledu nesukladnosti, zatim financijski poticaj i prijetnje isključenja iz programa u slučaju nesukladnosti. E, sada bih se htjela dotaknuti pravnih e, zahtjeva u pogledu zajedničkog e, izdavanja duga. Po trenutne, trenutne odredbe, sadašnje odredbe u ugovorima ne dopuštaju solidarnu odgovornost, nego samo proporcionalno sudjelovanje onako kako postoji u europskom stabilizacijskom mehanizmu i Europska unija nema dovoljno nadležnosti e, za uspostavljanje fonda za otkup duga ili za izdavanje eurozapisa i morale bi se ugovori u tom smislu pro, e, promijeniti. Isto tako e, neki nacionalni ustavni zakoni brane stvaranje, osnivanje takvog fonda isto tako. U pogledu demokratske, demokratskog legitimiteta bilo bi u svakom slučaju poželjnije koristiti metodu zajednice za neke zajedničke programe e, otkupa duga. E, parlamentarna odgovornost bi trebala biti e, uređena na način da su uključeni i nacionalni parlamenti. E, u e, izvješću isto tako stoji da e, ovakav program ne može nikako biti nadomjestak za potrebne mjere i strukturne reforme koje moraju poduzeti države članice. Da zaključim, do E, zajedničko, e, odnosno objedinjavanje duga predstavlja određene prednosti za transmisiju monetarnih politika, za stabilnost financijskih e, sustava i integraciju, potrebno je uzeti u obzir ekonomske, financijske rizike i moralni hazard. Zato bi možda bilo dobro prvo prikupiti iskustvo od nakon reformi ekonomskog upravljanja europodručja prije nego što se donesu konkretne odluke odluke. Hvala. Euh, euh, euh. Hvala vam gospođo e, Tumpel Gugerel e, na ovim e, objašnjenjima. To je zaista više nego dobro došlo zato što smo evo tek nedavno dobili sažetak vašeg izvješća. Znači hvala vam lijepa. Sada ćemo prijeći na druge članove vaše skupine stručnjaka. Sljedeća je gospođa Agnes Benassi Kere. Ona je profesorica na Pariškom sveučilištu ekonomije Pariz 1 1. Isto tako predsjednica je Francuskog vijeća za ekonomske analize. Gospođa Benesi Kere, dajem vam riječ na sedam minuta. Merci beaucoup, madame la présidente. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Govorit ću na engleskom kako bismo imali kontinuitet eh, što se tiče nas tri eh, stručnjaka. Zamoljena sam da predočim eh, koji su ciljevi zajedničkog izdavanja eurozapisa. Kao što znate, glavni ciljevi pakta i fonda za otkup duga su bili dosta e, različiti jedne drugih. Za fond za otkup duga tu smo se trebao sagraditi jedan most, e, ukloniti bilateralno izdavanje i to bi smanjilo dug, e, trošak zaduživanja kako bi se dakle cjelokupni prekomjerni dug smanjio na održiv na, e, način. Što se tiče eurozapisa, s njim smo htjeli izbjeći lik, e, krizu likvidnosti i isto tako pružiti likvidnu imovinu bez rizika kako bismo pojačali financijsku stabilnost i omogućili glatku monetarnu politiku. Danas zajedničko izdavanje javnog duga može imati tri različita cilja. Kao prvo možemo s njima ojačati održivost duga, kao drugo možemo ojačati stabilnost tržišta duga i kao treće možemo doprinijeti financijskoj reintegraciji i stabilnosti. Pa ću kratko komentirati e, sva, tri cilja. Kao prvo što se tiče ojačavanja održivosti duga kroz smanjenje troška e, refinanciranja u normalnom vremenu. Moram reći kao prvo da je u interesu svih država, uključujući onih koji imaju nisku stopu duga, da zemlje sa visokom stopom duga mogu se obhoditi sa svojim prehomenim viškom. Sa visokim troškom refinanciranja te zemlje moraju imati visok primani višak i to e, kroz dugo vremensko razdoblje sa tri najveća rizika. Prvo, rizik na njihovu stopu rasta, postoji također i politički rizik i kao treće, postoji rizik da vlade u tim državama nemaju dovoljno fiskalnog prostora kako bi ostvarili daleko sežne strukturne reforme. Stoga je u interesu sviju da troškovi refinanciranja ne budu previsoki, iako određena razlika u kamatnim stopama bi trebala i dalje biti zadržana kao e, poticaj da, za prilagodbu. Kao treće, u agregatnim, u agregatnom kontekstu, fiskalna situacija u eurozoni je u, u sličnom stanju kao i u Sjedinim državama, a u mnogo boljem stanju nego u Japanu. Jedini razlog zašto bi javni dug se mogao smatrati rizičnim ovdje nego drugdje je kao prvo zato što imamo manjak solidarnosti e, među državama i kao drugo imamo nesrazmjer između e, e strane javnog duga i monetarne strane. Zajedničko izdavanje e, bi smanjilo troškove refinanciranja tako što bi unijeli dozu solidarnosti među državama članicama i pomogli svakoj vladi da otplati vlastite dugove. Učinak zajedničkog izdavanja duga na troškove financiranja je nešto o čemu smo naširoko raspravljali unutar naše skupine moramo reći da to nije potpuno jasno jer ovisi o troškovima ne samo što se tiče objedinog duga, nego i što se tiče duga koji neće biti dio tog sustava. Dakle, moramo razmisliti o prosječnom trošku duga. Niže, niži troškovi financiranja mogu se ostvariti ako kao prvo zajednički sustav izdavanja dovodi do veće e, e, vjerodostojnosti fiskalne prilagodbe i kao drugo ako dobitak likvidnosti zajedničkog e, izdavanja je viši od gubitka likvidnosti nacionalnih dugova. Na taj način smatramo da se može smanjiti sveukupna razina nacionalnih dugova, ali to nije zajamčeno samo po sebi ako nemamo povećanje u vjerodostojnosti u cijeli taj sustav bez toga je to nemoguće. Dopustite da, me, da pređem na drugi cilj, to je ojačati stabilnost tržišta duga kako bismo smanjili rizik refinanciranja u e, vrijeme krize. Iako je mnogo toga već učinjeno kako bi se smanjio rizik e, kriza likvidnosti, prije svega sa ESM-om i sa izravnim monetarnim transakcijama, visok razina zadužnosti znači da će i cijeli sustav i dalje ostati osjetljiv na krize sa oštrim posljedicama što se tiče preljevanja reakcije na druge države članice i isto tako sa e, razine vlasti na banke. Dakle, jedan od ciljeva zajedničkog izdavanja bilo da se smanji opseg rizika likvidnosti. To bi spriječilo gubitak u pristupu u tržištu tako što, će odjed, tako što bi odjednom došlo do povećanja u odvraćanju rizika i zato što se ulagači ponašaju na kolektivni način. To bi također ublažio negativni krug povratnog djelovanja za domaće banke i za vlasti i smanjilo bi troškove financiranja ne samo za vlasti nego i za banke i to bi zatim moglo dovesti isto tako do manjih troškova financiranja za klijente banaka, dakle za male i srednja poduzeća. Dakle, zajedničko izdavanje duga bi bio način kako bismo mogli osigurati pristup tržištu i to uz niske kamatne stope čak i u trenutku krize. Također i u slučaju da dođe do asimetričnih makroekonomskih šokova u nekoj državi članici. Dakle, to bi bio instrument kojim bismo mogli uspostaviti način kanaliziranja podjele makroekonomskog rizika. Sada prelazim na e, treći i zadnji cilj objedinjavanja duga koji doprinosi financijskoj integraciji i stabilnosti. Kao prvo trebamo reći da banke u, na europodručju moraju imati aktive koje bi mogle poslužiti kao tamponi za likvidnost koje mogu prodati uz relativno stabilnu cijenu koje mogu koristiti kao kolateralnu imovinu u operacijama refinanciranja. Postojanje takve imovine u europodručju bi moglo smanjiti učinak sve lošeg kreditnog rejtinga individualne države članice i isto tako pristup e, domaćeg sustava banki na financiranju. Tako bi smo imali manju fragmentiranost tržišta i pojačane transmisije monetarne politike. To je isto tako bitno zato što smo upravo pokušavamo ustanoviti novi regulatorni nadzorni e, kontekst e, gdje isto tako tražimo od banke da imaju dovoljan, dovoljne tampone što se tiče likvidne imovine. Zajednička imovina bi zatim mogla postati mjerilo za financijske tržišta. To znači da bi stope zaduživanja e, prije svega korporativnog sektora manje ovisio o kreditnom rejtingu pojedine države. Također bi e, postojanje zajedničke sigurne i likvidne imovine dovelo do smanjenja e, destabiliziranih e, učinaka da ulagači prelaze u sigurnija područja u vrijeme krize. Iako ne postoji nikakav konsenzus među, među stručnjacima što se tiče učinka zajedničkog izdavanja na fragmentiranost tržišta na europodručju, ali e, svi stručnjaci se slaže da e, jedno od rješenja to da treba ojačati bankarski sektor, ali oni se ne slažu što se tiče dodatne e, pomoći koja bi proizla iz zajedničkog izdavanja na reintegriranost tržišta. Dakle, želim posjetiti da Vjerojatno jedan od tih instrumenta neće biti dovoljan kako bi ostvarili sva tri ciljeva, stoga bismo trebali odrediti koje ciljeve želimo prvo ostvariti. Hvala. Hvala, gospođo Benasikire. Predajem sada riječ sljedećem članu stručne skupine, to je gospođa Beatrice Veder di Mauro, profesorica na sveučilištu u Maincu o međunarodnoj makroekonomiji. Imate 7 minuta, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja ću također prijeći na engleski. Uh, Želim započeti samo sa uh, kratkim životopisom ovog fonda za otkup duga i pakta. Kada je Njemački, Njemačko vijeće gospodarskih stručnjaka iznijelo ovaj prijedlog prije tri godine, mi smo naišli na vrlo snažne i također na protivne reakcije, odnosno s jedne strane došlo do potpunog odbacivanja prijedloga, a s druge strane imali smo potpuno prihvaćanje nekih dijelova tog prijedloga. No, činilo nam se često da tu nije riječ nužno o tome da su te osobe u potpunosti razumjele cijeli paket i zašto uopće ga treba shvatiti kao takvog. Dozvolite mi da ukratko upišem, opišem sastojke ovoga paketa. Dakle, to je mehanizam reakcije na krizu koji zajedničkim izdavanjem vrijednostima bi trebao okloniti opasnost od krize i produbljivanja krize što je predstavljalo rizik u tom trenutku. Sljedeći cilj je nadvladati predzaduživanje u eurozoni. A ako raspolažemo instrumentom za dakle, suzbijanje predzaduživanja, onda to omogućuje fiskalnu stabilizaciju. I sada, e, kao treće, ovim zemljama koje sudjeluju u tome daje dodatni kredibilitet e, za njihovo danje zaduživanje, dakle povećavaju se e, odnosno snizuju se troškovi zaduživanja i četvrto možemo onda na taj način uspostaviti sustav bez mogućnosti bez vjerojatnosti bailouta. Dakle, to su sastojci ovoga paketa, ali ono što je još važno u ovom aranžmanu jest da se e, tu spajaju dugoročni ciljevi sa e, ovim instrumentima koji su drugačiji od dugoročnog režima, odnosno to su instrumenti koji omogućuju zajedničko izdavanje i tu se objedinjavanje duga ograničuje samo na onu vrstu objedinjavanja, odnosno mutualizacije koja je dogovorena u sklopu mehanizma stabilizacije. Dakle, ovaj dio prijedloga i dalje je relevantan kada je riječ o nadvladavanju prezaduživanja i zbog toga ovaj dio eh, je drugačiji od onih dijelova koji se odnose na zajedničko izdavanje. Ako želite zamisliti sliku, možete zamisliti ovaj fond kao visoku planu na kojoj je dug uspon, ali isto tako je eh, dugačak i sila. ali dakle, na kraju se nađete na eh, na nultoj nadmorskoj visini. Dakle, to je ona slika koja prikazuje ono što je potrebno za lazak u fond e, i dalje djelovanje fonda. Pakt e, i fond za otkup duga su detaljnije opisani u mojoj pisanoj izjavi i ja ću sada samo iznijeti neke ključne aspekte toga. S jedne strane imamo izvorni prijedlog koji podrazumijeva dosta dugačak uspon na planinu, zato jer bi to značilo objedinjavanje cjelokupnog e, duga, odnosno prezaduženosti iznad 60% BDP-a. Dakle, to bi na vrhu planine dovelo do zajedničkog izdavanja u iznosu od 2800 e, milijardi eura. Naravno, razmišljali smo i o nižem pragu, odnosno to bi se moglo povećati sa 60 na 72% BDP-a, kao što se navodi u izvješću, no problem s time jest da zemlje koje bi imale najviše koristi od toga imale, i naravno imale veći udio u fondu su one najosjetljivije zato jer imaju i najveću stopu zaduženosti. Dakle, varijanta koju smo razmatrali ima jednake udjele. Primjerice, mogućnost je ta da e, svaka zemlja sudjeluje sa udjelom od 20% BDP-a. To naravno dovodi do različitog načina sudjelovanja u fondu koji bi bio i usporedivi sa drugim vrstama zajedničkog izdavanja recimo eurozapisa i to bi dovelo do gornjeg praga od 1700 milijardi eura ako bismo imali objedinjavanje duga od 20%. Nedostatak toga jest da ako želimo ukloniti prezaduženost, to ne bi bilo ostvarivo za sve uključene zemlje. Kada je riječ o jamstvima, predložena je solidarna e, odgovornost, odnosno solidarno jamstvo. To nosi brojne prednosti, ali također i vrlo visoke rizike. Zbog toga su nam potrebna snažna jamstva. U, izvješću smo raspravljali također i o sustavu um, podjednake raspodjele duga, odnosno prorata, što bi se onda kasnije otplaćivalo u kapitalu. Mm, solidarna jamstva u izvornom prijedlogu naravno podrazumijevaju i e, snažne mjere predostrožnosti, recimo obvezujuće obveze, sukladno onome što je sada već utvrđeno u paktu o fiskalnoj stabilizaciji i zatim e, sankcije na teret zemlja koje se ne pridržavaju svih zahtjeva tijekom uspona na planinu, a tijekom silaza mogli bismo imati mehanizme poput povećanja kamata za zemlje koje se ne pridržavaju e, svih pravila ili bi mogli imati recimo sustave poticaja za pridržavanje e, pravila u toj fazi. Zatim imamo i sustav restrukturiranja koji smo predložili vijeću to doba koji je imao prag koji bi uvjetovao i zaduživanje u stabilizacijskim e, mehanizmu do određene stope. Dakle, to je kao, važan kao stabilizacijski čimbenik, ali nikad nam nije bila namjerna to uvesti prije nego što to doista bude imalo stabilizacijski učinak. U skupini smo e, intenzivno raspravljali o restrukturiranju duga, iako su neki stručnjaci se slagali sa ciljem e, dugoročnog e, režima bez bailouta ipak e, su preferirali da se to uvede e, uz snažnije ovlasti na europskoj razini nad nacionalnim proračunima, no također ti neki prijedlozi bi iziskivali izmjenu ugovora. Kao što je gospođa predsjednica spomenula, E, pravne posljedice bi bilo da se u slučaju solidarne odgovornosti bude potrebna izmjena ugovora, ali i uz e, drugu mogućnost dobili, smo, dobili bismo odgovarajuće rezultate, dakle, a ti prijedlozi se nalaze u izvješću. E, merci beaucoup, Hvala, gospođa Vededi Mauro. Sada, budući da smo E, sad možemo peći na jednog gospodina, gospodina Grahama Bišuka, koji je savjetnik i stručnjak u e, europskim gospodarskim i financijskim pitanjima. Gospodine Bišup, izvolite, imate riječ za 7 minuta. Um, Hvala vam. Pred otprilike dvije godine e, radna skupina iz Europske lige za ekonomsku suradnju, ja sam bio izvjestitelj, je e, razvila plan za eurozapise na temelju solidarne odgovornosti, odnosno solidarnog jamstva. Međutim, iz pravnih razloga koje smo izložili u svojem izvješću, e, ja sam shvatio da bi proporcionalno jamstvo bile jedino politički i pravno izvediva opcija i zato sam predložio skupini stručnjaka stručnjaka svoj takozvani privremeni fond eurozapisa, odnosno TEF. E, parlamenti naravno moraju štititi interese svojih birača i zato ovdje moramo naći e, neki srednji put, neki kompromis i ja ću o tome sada ovdje govoriti. Ekonomska pozadina, znači e, samo države e, iz e, eurozone koje imaju dobar standing mogu e, posuđivati i to će osnažiti postojeći okvir radilo bi se o zapisima koji bi bili jednodnevni, dvodnevni, odnosno do dvije godine. Radilo bi se o privremenom fondu do recimo pet godina. E, nacionalni parlamenti bi trebali vršiti proračunski nadzor kako bi recimo mogli svakih pet godina obnoviti fond ako se pokaže da je koristan. Sve bi države, e, svim bi državama bilo zabranjeno e, posuđivanje na kraće od dvije godine izvan TEF-a. Isto tako bi države mogle prenijeti instrumente koji dospijevaju posuđivanjem iz TEF-a i tako bi smanjile svoju izloženost i skratile svoj profil duga. E, isto tako, TEF bi imao nadležnosti za ulaganje, odnosno kupovanje zapisa e, čija, e, koje bi dospjevale u roku od manje od dvije godine. Znači, veličina TEF-a bi bila otprilike od 800 milijardi do maksimalno 1800 milijardi E, eura. Međutim, tu se radi o političkoj odluzi, znači veličina e, tog fonda bi bila politička odluga donositelja e, odluka na europskoj razini. E, naravno potrebno je u tom smislu uzeti u obzir moralni hazard koji je već na vrlo visokoj razini u Europi. Što se tiče pravnih aspekata, TEF bi mogao biti uspostavljen bez izmjena ugovora, ali svaki mehanizam koji bi zabranio sudionicima, e, odnosno koji bi ukinuo dio suvereniteta, financijskog suvereniteta, bi podrazumijevao promjene e, ugovora i e, zato bi možda bilo i zato bi e, bio potreban međuvladin sporazum koji bi mogao biti utemeljen na modelu ESM-a. tehnička struktura koordinacije izdavanja zapisa bi bila uređena uredbom Europske unije i to na temelju članka ugovora o funkcioniranju Europske unije 352. E, isto tako, e, TEF bi se moglo e, testirati na način fiskalnog pakta. Što se tiče e, funkcioniranja samog e, fonda, radilo bi se o back-to-back e, financiranju, znači cash in izjednačen sa cash outom, vrlo jednostavno. Struktura donošenja odluka, tu bi, bili, tu bi bio upravljački odbor, odnosno ministri financija koji odgovaraju svojim parlamentima. Struktura kapitala, kapital na poziv. Pravila za ograničavanje E, članica da skraćuju, da pretjerano skraćuju profil e, dospijevanja, postoje razne mjere, primjerice e, prosječni životni vijek duga bi mogao biti oko 7 godina i trebalo bi odrediti maksimalnu postotak duga koji bi se moglo na taj način financirati, znači recimo 25 ili 35%. Zatim e, isključivanje neke države članice. Na primjer, ako je neka zemlja e, pod sankcijama pakta za stabilnost i rast, tada bi u svakom slučaju bila isključena iz TEF-a, jer znači da su joj javne financije neodržive. E, I tada bi se državi, toj državi članici ponudilo članstvo u ESM-u, odnosno neka od mjera iz ESM-a. E, zapisi bi se prodavali financijskim institutima, e, poduzećima i po mogućnosti e, pojedincima. Znači tu bi se radilo, prednost bi bila da bi se radilo o eventualnom smanjenju takozvanog dum lupa između banaka i javnog duga. Europska središnja banka bi na, bi na jednostavniji način mogla provoditi svoju monetarnu politiku. TF zapisi bi bili e, vrlo jednostavni instrumenti za upravljanje, a postojeće financijske uredbe ne ostavljaju mnogo, e, mnogo E, mogućnosti, ali bi bilo vrlo jednostavno e, prenijeti postojeće instrumente u instrumente TEF-a. E, za kraj bih htio vam ponuditi nekoliko scenarija. Prije svega zlatni scenarij. Sljedeće godine, 2015. godine, ako se peti europski semestar pokaže dobrim i paket dvaju mjera bude u drugoj rundi, tu bismo mogli imati dovoljno iskustva za pokretanje TEF-a i da započnemo sa onom minimalnom veličinom. U 2016. E, godini e, bismo ispunili ciljeve i mogli bismo u skladu s time proširiti TEF i e, u svakoj godini ga postepeno proširivati i recimo da bismo limit od dospjeća od šest mjeseci mogli svake godine za dvije dodatne godine produljiti i e, do 2018. bi mogli e, dostići 2 e, bilijuna eura. Radi se znači o de facto europskoj blagajni. I TF bi u tom smislu bio 50% veći. Isto tako moramo uzeti u obzir i crni scenarij. 70% eh, javnog duga bi i dalje bilo mm, predstavljao veliki rizik za eh, disciplinu na tržištu, ali ja mislim da je eh, ovaj TF vrlo izvediv i predstavljao bi poduzimanje niz malih e, koraka koje je moguće promijeniti koji bi e, pojačali e, financijsku integraciju. Hvala vam, a sada dolazimo do drugog muškog člana ove skupine. Radi se o gospodinu iz Finske, Vesi Vihrijali, koji je direktor Instituta za ekonomska istraživanja za finsko gospodarstvo. I will... Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ja ću se usretočiti na političke aspekte ovih sustava, na koje su se osvrnuli već prethodni govornici, no ja bih htio e, biti malo sustavniji i isto tako govoriti o moralnoj opasnosti. Što se tiče podjele rizika uz oduživanje duga, to ima i učinak na ponašanje zakonodavaca. U državama koje će imati e, odmah koristi od podjele rizika zbog niskih e, kamatnih stopa i više sigurnog pristupa financiranju, manje pritiska da poduzmu političke mjere kako bi održili e, dug. To znači da e, najveće mjere što se tiče fiskalne konsolidacije i strukturalne reforme dovode do toga da imamo poticaje za zakonodavce da koriste bilo, koji dopušten manevarski prostor. Zamolili smo da govorim sporije. Hvala. Mogu, hvala, govorit ću sporije. postoji više načina kako možemo ograničiti takvu moralnu opasnost. U načelu mogli bismo uspostaviti preduvjete i dopustiti samo državama koje imaju jaku, e, jako dobru fiskalnu povijest da se pridruže tom sustavu. No, stroga interpretacija kriterija izbora bi isto tako smanjile potencijalnu, potencijalnu korist udruživanja duga. To e, nam na posljedku ostavlja dvije opcije. Kao prvo, politička kontrola ekonomske i monetarne politike država članica putem e, europskih institucija i kao drugo financijski poticaj koji bi bili ugrađeni u sustave udruživanja duga. Što se tiče političke kontrole, glavno pitanje je koliko intenzivne vlasti na europskoj razini mogu dobiti toga da budu učinkoviti kada se radi o smanjivanju lošeg ponašanja. Ekonomsko upravljanje je jako postroženo u proteklih godina te se situacija u Europskoj uniji dosta promijenila. To se dogodilo putem eh, paketa od dvaju mjera, paketa od mjera i fiskalnog pakta. No, unatoč tome, ne znamo još koliko će dobro funkcionirati novo ekonomsko upravljanje na, duje na razdoblje. Ono što znamo jest da europska razina nema obvezujuće e, ovlasti na e, ekonomske i fiskalne politike pojedinih država članica. Države članice imaju potpunu suverenost što se toga tiče, a kako bismo to promijenili, morali bismo promijeniti i e, ugovore. Ograničenje moralnih opasnosti kroz financijske poticaje, tu ima mnogih oblika. Možemo uvesti e, penale na kamatne stope ili nagrade koje bi mogli e, poticati države da ostvare financijske, e, fiskalne ciljeve. Isto tako, možemo s jedne strane udruživanje duga održati samo djelomičnim ili pak isključiti neku državu članicu iz sustava ako ta država članica ne ispuni pravila ili ako ne, može otplaćivati svoj dio duga. Ako nekome zabranimo pristup zajedničkom udruživanju, to je vrlo velik izazov. To bi moglo dovesti do do velikih e, financijskih e, poteškoća kao što je u slučaju na primjer Lehman Brothersa gdje tržišna disciplina neće biti vjerodostojna. Što znači da kao prvo ESM, Europski mehanizam za stabilnost, mora biti dovoljno jak kako bi podržao e, jasno solventne države članice putem privremene pomoći. To trenutno nije slučaj. I kao drugo, bankarski sustav bi trebao biti otporan na e, posljedice koje bi proizlase iz e, lošeg javnog duga. Na primjer, mogli bismo uvesti više e, više odnose e, kapitalnog udjela, ograničiti izloženost javnog duga, no ipak moramo reći da nije u potpunosti još prekinuta veza između banaka i vlasti, prije svega ako banke i dalje drže visok udio javnog duga. I kao treće i možda najvažnije, morali bismo imati mehanizam koji bi nam dopustio da provedemo e, redovno, e, redovno restrukturiranje duga i to je dio koji trenutno nedostaje. Problem sa tim mehanizmima je da oni ne mogu biti stvoreni preko noći, kao što je već Beatrice Veda naglasila, prije svega u situaciji kada mnoge države članice imaju visoku razinu dužnosti i kada eh, je upitna, upitno eh, stanje banaka. Stoga eh, mi smo trenutno u situaciju da nemamo potpuno, potpuno povjerenje u mogućnosti na koje možemo smanjiti moralnu opasnost. Stoga bismo trebali, e, to isto tako naglašava naše, naše izvješće, vidjeti koji su trenutni mehanizmi upravljanja prije nego što odlučimo da se uvede sustav e, zajedničkog izdavanja. Mislim da je bitno reći da mišljenja kako što se tiče opasnosti, moralne opasnosti, kao i što se tiče mogućnosti da se e, riješe to pitanje na različite načine, da je to nešto što je vrlo različito od stručnjaka do stručnjaka. Neki smatraju da taj problem u praksi nije e, pretjerano velik i da bi stoga i trenutno uspostavljeni sustavi mogli biti dovoljni. Prije svega kada e, bi na europskoj razini bilo bio mali sustav sa dakle e, sustavom proporcionalnog jamstva. Neki smatraju da je moralna opatnost e, potencijalno vrlo bitno pitanje, e, ali misle da se to ne može postići sa tržišnom disciplinom. U tom slučaju bi dobro rješenje bilo da ojačamo gospodarsko upravljanje, e, uključujući i obvezujuće uplitanje, barem pod određenim uvjetima, sa razine Europske unije. Na posljedku postoje slučajci koji smatraju da je tržišna disciplina i mehanizam redovnog restrukturiranja javnog duga neophodna kako bismo ograničili molnu opasnost. Hvala vam. Hvala vam, gospodin Virjele. Sada smo saslušali sve članove skupine stručnjaka i sada ćemo otvoriti raspravu sa e, članovima odbora za ekonomske monetarna pitanja. Želim reći kolegama koji su se javili za riječ da imate na raspolaganju 5 minuta. Dakle, možete postaviti pitanje i zatim isto tako bi trebali naglasiti kome točno postavljate vaša pitanja e, možda maksimalno dvijema članovima i zatim dakle imate za, za to na raspolaganju pet minuta. Kao prvo gospodin Jean-Paul Gozes iz Europskih pučana. Izvolite. Hvala. Ja ću govoriti na francuskom kako bi osigurao diskontinuitet. Kao prvo želim zahvaliti skupini stručnjaka na kakvoći njihovom radu koji nam je podnesen i e, na tome što sam nam danas dali suštinske elemente koji su sastavni dio njihovog izvješća. Želim čestitati zato što je ova tema vrlo složena jer mi se čini da e, se e, trebalo moći odvojiti dakle tehnička pitanja od političkih aspekata e, što se tiče pojedinih sustava i mogućnosti udruživanja duga i mislim da je ovaj posao dobro obavljen. Možda kao zaključak vidimo da dakle iz ovog izvješća imamo zaključak da je pravo oduživanje duga kao prvo nešto što e, ima za preduvjet promjene ugovora. Iako postoji dakle alternativna rješenja koja bi možda mogli e, dovesti do rješenja u sadašnje ugovore. Izrada takvog oduživljenog duga je dakle e, pravno moguća nakon promjene ugovora i to bi zatim zahtijevalo i očavanje ekonomske i monetarne unije, Europske unije, a dokaz da tijekom našeg saziva svi ovi instrumenti koje smo uveli, dakle europski semestar, paket od dva šestrom mjera, međuvladini ugovori, da se oni primjeruju s velikom strogošću i da obveze koje proizlaze iz tih tekstova su doista nešto što države članice ispunjavaju. Moje pitanje će biti eh, kako jednostavno, tako i složeno. Biće jednostavno zato što bih htio znati je li taj utisa koje sam e, dobio iz ovih preporuka teksta točan i kao drugo hoćemo li na posljedku uzevši u obzir sve uvjete koje bi bili potrebni kako bi se uspostavila takvo udruživanje duga hoće li to i dalje biti aktualno pitanje hvala vam hvala vam tko će odgovoriti predsjednica gospodin, gospodin Tumpel izvolite Hvala gospodin Gozes na ovom pitanju. Mislim da ste s pravom došli do onog zaključka koji smo mi imali na umu, no tranzicija je korak koji bi bio vrlo daleko sežan za euro područje i stoga bi zahtjevalo i dalekosežne odluke u smislu promjene ugovora. Drugo pitanje je da prije nego što bismo krenuli u takvom smjeru, bilo bi nam potrebno veliko povjerenje, jer to zahtijeva povjerenje između vlada i između parlamenta da su svi spremni preuzeti taj rizik eh, koji bi te dugotrajne obveze koje bi se preuzele bile ispoštivanje kako u e, idućih e, nekoliko godina, ne samo u trenutku kada se takav sustav oduživanja duga uspostavi. Hvala, sada prelazimo na drugog govornika. A, ispričavam se, još jedna, jedan član iz skupine stručnjaka može se javiti za riječ, ali imamo još dvije minute. Ne, u redu. Onda ćemo prijeći na sljedećeg govornika, to je gospođa Eliza Ferreira iz skupine Kluba zastupnika socijalista. Izvolite. Hvala skupini stručnjaka na vrlo zanimljivim i detaljnim izlaganjima. Jedino žalim što nismo dobili tekstove izlaganja unaprijed, zato jer bi nam to omogućilo da se bolje upoznamo sa predmetom i da odmah reagiramo nakon što smo imali dovoljno vremena na raspolaganju da razmotrimo svoje aspekte. Nadam se da ćemo ostati u kontaktu ako ne toliko mi, onda barem da će sljedeći odbor za gospodarske monetarna pitanja imati prilike nastaviti ovaj dijalog koji je započet danas. Želim se nadovezati na izlaganje gospođe Tumpel Gugarel sa svojim pitanjem. Odnosno, vi ste spomenuli rasprave koje su održane prije dvije godine, ali ova radna skupina je osnovana na zahtjev ovoga odbora, a naročito na zahtjev izvjestitelja, izvjestitelja u sjeni za paket dvije mjere. I ono što smo dogovorili zapravo u paketu dvije mjere je predstavljalo toliko snaže obveze da bi se zemlje članice našle pod strogom kontrolom gospodarske politike sve dok ne bi odplatile 75% duga. U međuvremenu vidjeli smo da je veliki broj zemalja članica povećalo svoju zaduženost, a to su pitanja koja sada postrožuje cijeli proces i to zapravo dovodi do drugih temeljnih okolnosti. Zato se pitam, možemo li zadržati stabilnost eurozone sa ovakvom stopom zaduživanja i sa postojećim stopama rasta? koje su prisutne u nekim zemljama članicama u eurozoni. Postoji li neko rješenje za ovaj spoj vrlo stroge uvjetovanosti koje podrazumijevaju paket šest mjera i paket dvije mjere i također da se e, to poveže sa tim niskim stopama rasta i također niskim stopama viškova. Vidjeli smo da mi smo pripremili rješenja za zapravo pitanja koja se nisu postavila i sada treba riješiti zapravo i e, ove novonastale situacije. Također e, me zanimaju rješenja za phase-in, odnosno kako djelomična mutualizacija, odnosno objedinjavanje duga koju su spomenuli i gospodin Bishop i gospođa Benasikere se može postaviti. Da li postoji nekakav nekako prijelazno rješenje, neko međurješenje koje može ublažiti opasnost od mogućih daljih špekulacija sa dugovima različitih zemalja što bi moglo dovesti do podrivanja stabilnosti koju smo do sada ostvarili. I ako um, se to dogodi, što biste predložili kao rješenje za to? Hvala. Ako sam dobro shvatila, vi ste postavili pitanje e, četiri različite osobe ili najmanje tri. Evo, prvo možda dajem riječ gospodinu Bišopu. Hvala. Pa sada pitanje brzine. Ja sam predložio zapravo jedan e, sporazum e, u vidu ESM-a u, članku, sukladno članku 352 e, ugovora o funkcioniranju Europske unije je zapravo jedan alternativan prijedlog, ali način uspostave takvih eurozapisa bi bio zapravo vrlo jednostavan, jer bi oni koji, to, koji se bave upravljanjem duga sada mogli učiniti to sutra. Mislim da je to pravno i tehnički jednostavno pitanje, to ima velike političke implikacije doduše, a jedino što se postavlja kao pitanje je vrijeme koje bi bilo potrebno za to nacionalnim parlamentima. Zapisi bi se mogli izdati u godinu dana kada bi postojala politička volja za to i onda bi izravne e, transakcije se mogle odmah e, pokrenuti. Dakle, to bi bilo jedno moguće rješenje koje bi se moglo primijeniti sada. Gospođo Benesi Sikerero, možete i odgovoriti. Hvala. Odgovorit ću odmah i na prvo pitanje. Ako mislite da e, postoji jedinstvena ravnoteža i da se tržište ne vara, i ako mislite da ne postoji problem solventnosti, odnosno nesolventnosti i da su instrumenti koji do sada postoje pouzdani, da ih niko nikad ne dovodi u pitanje, onda naravno nije uopće hitno definirati ove instrumente. ako budući da mi razmišljamo o novim instrumentima, upravo zato što sumnjamo da je sve tako kako sam upravo rekla. E, mi smo dobili e, mandat da razmislimo o e, instrumentima koji su vrlo ambiciozni i zato smo unutar skupine raspravili o, o skromnim verzijama ovih instrumenata koji bi išli u dobrom smjeru, ali koji bi ali koji bi smanjili rizike. Jedan od prijedloga u našem izvješću, i Beatrice je o tome govorila, to je manji, manji fond za otkup e, duga koji bi e, iznosio do 20% BDP-a. E, znači ne bi se sudjelovanje u fondu bi ovisilo o BDP-u, a ne o zaduženosti i to bi imalo prednosti u odnosu na financijsku stabilnost i to bi bilo moguće.

E, znači u, prvom, u prvo vrijeme bi, bilo, e, bi likvidnost bila povećana, kasnije bi bila e, smanjenja, što bi značilo da su dugovi vraćeni, dugovi otplaćeni. To bi isto tako unaprijedilo vjerodostojnost, jer to je važno, kako bi se smanjilo, smanjila cijena zaduživanja za države i to ne bi pred, podrazumijevalo, odnosno preduvjet ne bi bio izmjena ugovora. Evo, to je bilo jedno od prijelaznih rješenja rješenja. Hvala, e, gospođo Benasi, vi ste isto e, htjeli e, odgovoriti. Evo samo da se nadovežem na ono što ja nje sada rekla i zapravo mm, pitam se je li odgovor na prvo pitanje djelomično ne, zato jer hitne mjere koje je uvela Središnja banka su mm, uklonile tu hitnoću iz naše borbe protiv krize. No, drugi dio e, odgovora je da zato jer e, prezaduživanje još uvijek postoji i zapravo e, stopa zaduživanja rasta, raste, stope rasta nisu dobre i sada zapravo ovaj paket dvije mjere postavlja prevelike zahtjeve za neke zemlje, a ta prezaduženost onda postaje i velika prepreka rastu u Europi. Dakle, ako smo suočeni sa mogućnošću da izgubimo više desetljeća zapravo, trebamo osmisliti mjere kako smanjiti prezaduženost, a treba uvijek voditi računa upravo o toj prezaduženosti. Hvala. Sada e, pričamo na predstavnika Alge. Aldea, gospodin e, Fremos, izvolite. Imate pet minuta. Hvala. Samo evo, nekoliko komentara i e, nekoliko pitanja. E, kada sam e, pregledao zaključke izvješća, moram zaključiti da su eurozapisi zapravo realistični projekt od Fonda za otkup duga. E, mislim da u slučaju oba projekta bi bile potrebne izmjene ugovora, a s obzirom na sadašnju političku situaciju, mislim da bez jasnog mandata od strane javnosti koji bi dobio sljedeći europski saziv, saziv Europskog parlamenta, to ne bi bilo moguće ostvariti. Neke zemlje članice bi morale iskazati političku volju, a kako bi to postigle morale bi isklopiti i međuvladine sporazume. E, također mislim da treba izbjeći moralni rizik i potrebna je također uvjetovanost. Dakle, pitanje je sada kakva uvjetovanost, odnosno primjerice E, zemlje bi trebale kao prvo uravnotežiti svoje proračune ili možda ne. E, smatrate li da bi e, komisija trebala se uplitati u proračune zemalja članica, što je zanimljivo pitanje, dakle, do koje mjere komisija treba se uplitati u proračune zemalja članica kako bi se izbjegao moralni rizik i na kraju. Jeste li dobili ikakve povratne informacije o svojem prijedlogu od Europske komisije? I posljednja dva pitanja da su eurozapisi izdani prije krize, kakav bi učinak imali na e, javne financije u Europi? Ako možete dati neku okvirnu procjenu, dakle, koja bi onda bila e, situacija u svakoj od zemalja koje su u programu sanacije? Hvala. Tko će odgovoriti na ovo vrlo interesantno pitanje? Gospođo predsjednica, izvolite. Hvala, to su teška pitanja. Ja, su, ja ću nastojati odgovoriti na njih. Dakle, prvo pitanje je kako bi uvjetovanost bila potrebna? Pa mislim da bi više zemalja povezalo međusobno svoje sudbine i također e, bi zatražile više kontrola ili e, uvjeravanja da e, će doći do neke intervencije ako stvari ne pođu onako kako je zamišljeno. Jedna od mogućnost, mogućnosti je da se ne zadrži u svim slučajevima nacionalna suverenost, nego da se uvede dodatna ovlast Europske komisije da se intervenira u nacionalne proračune ako e, dođe do nepoštivanja obveza u više navrata ili na neki dulji rok. Do sada još nismo dobili nikakav odgovor od komisije. Bilo bi zanimljivo čuti takav odgovor. Usko smo surađivali sa stručnjacima iz komisije koji su nam pružili svoju potporu, ali do sada još nismo dobili odgovor. Kada je riječ o štednji, dakle raspravljali smo o tome, bili bilo moguće izračunati moguće uštede, no na kraju smo ipak e, radije opisali trendove i moguće učinke, ali vrlo teško je prognozirati zaduživanje zemalja u budućnosti, zato jer to ovisi o više čimbenika. I dakle, s naše strane ne bi bilo ozbiljno kada bismo nasali kvantificirati moguće učinke. Hvala, hvala lijepa. Gospodine Bišep, izvolite. Imate riječ e, da i vi odgovorite. Evo, samo ću komentirati ovo pitanje o eurozapusima i o tome je li potrebna izmjena ugovora. Pa prema mojem prijedlogu ne bi bila potrebna, dakle kada bi se dobro prošlo onda e, bi se, kad bi se ugovor otvorio za izmjene za druge svrhe, onda bismo mogli to ugraditi, ali sada međuvladin sporazum e, kako bi e, zemlje odlučile o tome koliko se e, zadužiti, dakle je izvan ugovora, a sve ostalo zapravo podrazumijeva uspostavljanje ureda za upravljanje dugom i to bi zapravo uključilo jedino, odnosno bilo na temelju članka 352 Europskog ugovora o funkcioniranju Europske unije. Eh, eh, eh, Dobro, sada prelazimo na sljedećeg govornika, gospodina Strašeka. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Prije svega, kakve li divne promjene u pogledu predsjedatelja? Vi ste, gospođo predsjedateljice, bili E, dovoljno pristojni i dali mi vremena da postavim svoja pitanja. Hvala vam, e, hvala članovima stručne skupine na e, svim vašim objašnjenjima. Mislim da sam uočio tri ključne, ključnog tri ključna elementa na koje ste se osvrnuli, eh, na koje se osvrnuo svatko od vas, a to je moralni hazard, eh, pravni, pravne implikacije i moguće ehm, promjena eh, ugovora. Iskreno govoreći, stajalište ECR kluba zastupnika se mijenja i to po sva tri elementa o kojima ste govorili i zato bih e, vas zatražio, htio bih e, od vas moliti da dodatno e, pojasnite svoja stajališta, ali odgovori će biti, zapravo će ovisiti o volji država članica da se odreknu nekih od svojih nadležnosti u korist prijedloga koji ste upravo u detalje objasnili. Moje pitanje se neće, e, neće biti ni o moralnim hazardima, niti o pravnim e, zahtjevima, niti o izmjeni e, ugovora, nego se tiče predloženih eurozapisa. Možemo ih opisati kao obveznice s kratkim dospjećem. Mogu li nam stručnjaci objasniti, možda predsjednica e, stručne skupine, koji bi, bilo, koji bi bio očekivani prinos e, za ove zapise i kakav bi kolateral bio potreban za jamstvo u odnosu na tržište? Hvala. Hvala, gospođo e, predsjedateljice. Vi možete prvi započeti kao što je to zatražio kolega zastupnik. Gospođo predsjednica, imate riječ. Hvala vam. U pogledu e, prinosa mislim da moramo imati u, e, u, u vidu da se kratkoročne vladine obveznice da se ne razlikuju u pogledu kamata i ne radi se ovdje o, e, o, njihovoj cijeni, nego e, zapravo sve više ovisi o stabilnosti tržišta i o tome koliko je instrument koristan, odnosno jednostavan za financijske operacije. ako možete molim vas ponoviti drugi dio svog Aha, da, jamstva. E, Europski fond bi e, trebao imati vlastiti kapital e, kako bi mogao osigurati kvalitetu i to bi trebalo biti dovoljno. Čak smo razgovarali o dodatnim jamstvima, odnosno kolateralnim jamstvima a, i ali to nije jednostavno jer nije jednostavno unaprijed doznačiti e, porezne prihode i e, mislimo da bi vlastiti kapital fonda bio najjednostavnije rješenje. Gospodin Bishop. E, evo samo kratki odgovor u pogledu očekivanog prinosa. Ako uzmemo u obzir da barem pola E, tih e, instrumenata bi bilo u vlasništvu banaka i one bi se financirale kod Europske središnje banke i e, zato bi utjecaj ECB-a u tom smislu bio najsnažniji pokretač samog prinosa. Hvala vam. E, sada dajem riječ sljedećem govorniku, predstavnik zelenih, e, gospodin Filip Lamberts. Hvala vam, imam tri kratka pitanja za e, naše uzvanike. Prvo je pravno-tehničko pitanje. E, tiče se eurozapisa. Vi kažete da bi e, potrebno ured, e, donijeti uredbu u skladu s člankom 352 i međuvladin sporazum, ali nije nam jasno zašto je međuvladin sporazum nužan. Drugo pitanje, jeste li u obzir Uh, uzeli uh, takozvane tip euro rates. Uh, radi se o usklađivanju stopa, znači ne radi se o ovdje zajedničkom zaduživanju, nego o redistribuciji benefita u odnosu na one koji posuđuju, kojima je skuplje posuđivati novac. Treće pitanje E, tiče se onog što je već e, rečeno, odnosno e, odnos, odnosno udjela duga u BDP, odnosno što ako se poveća taj udio. Zatim koji bi bio trošak neprovedbe jedne od tih mjera? Kad čujem što govorite, sve to izvrsno zvuči, ali koji bi bio, kola bi bila cijena e, za Europsku uniju da se ništa ne poduzme u pogledu e, mutualizacije duga, e, bilo duga iz prošlosti, bilo duga u budućnosti. Koja bi bila konkretne posljedice? Evo tri konkretna pitanja. Kome ću dati riječ? Imamo još samo tri minute. Gospođo predsjednice, izvolite. Ja ću možda odgovoriti na prvo i drugo, a, na prvo pitanje. Prvo pitanje zašto je potrebna kombinacija uredbe i međuvladinog sporazuma? Zato što nadležnosti predviđene europskim ugovorima nisu dostatne za uspostavljanje ovakvog mehanizma, ovakvog programa i zato smo predložili kombinaciju međuvladinog sporazuma i uredbe Europske unije. A na drugo pitanje, možda Beatrice želiš odgovoriti? Da, nismo eksplicitno govorili o e, prijedlogu euro kamatnih stopa, ali to bi, se, e, to bi bilo zapravo slično e, redistribuciji zajedničkog izdavanja i očekujem da bi provedba u u nekom slučaju bila slična, da bi se nailazilo na slične probleme, izazove. Ali u pogledu vašeg posljednjih pitanja, koja je, koji bi bio trošak, koja bi bila cijena da ništa ne poduzmemo, mislim da e, je to povezano, mislim da bi e, trošak za Europsku uniju e, ne rješavanja prezaduženosti, situacije s prezaduženosti, odnosno neefikasnog rješavanja te situacije, mislim da bi ta cijena bila vrlo visoka za Europsku uniju. Je li mutualizacija, odnosno objedinjavanje duga najbolji način? Možda nije, ali to je jedan od načina. Prvi korak bi svakako bio e, dogovor, sporazum, e, dogovor o tome da je prezaduženost jedan od glavnih prioriteta i da je potrebno naći načina da se e, riješi taj problem. No, ne Ne, ne, niste, niste odgovorili na moje pitanje e, moram vam iskreno reći e, da ste mi cirkularno odgovorili na pitanje. Rekli ste mi potrebno je e, napraviti međuvladin sporazum zato što je e, potrebno napraviti međuvladin sporazum. Znači to je tautologija, ali konkretno molim vas recite mi zašto konkretno uredba Europske unije ne bi mogla to riješiti. Do sad ste nas razočarali. Da, e, molim vas e, odgovorite e, na ovo pitanje još jednom, gospođo predsjednice, prije svega. Pravnici su nam rekli da postojeće nadležnosti iz ugovora nisu dostatne za e, uspostavljanje e, scheme odnosno programa zajedničkog izdavanja e, ovakvih instrumenata i za to su potrebni dodatni pravni e, instrumenti i zato mi zato je potrebno zato smo mi ovo predložili kao jedno od mogućih rješenja bez da se ide direktno na izmjene ugovora. Gospodine pa vaš magični recept. Da, mislim da je ključni element ovdje taj da ugovori sada govore o koordinaciji financijskih i monetarnih politika, a ovdje bi se radilo o E, tome o sporazumu koji bi branio državama koje bi sudjelovale da se zadužuju na rok kraći od dvije godine izvan ovog e, instrumenta, a to nije moguće postići pod pod odredbama ugovora kakav je i zato bismo tu situaciju riješili međuvladinim sporazumom. Evo to je, to je poanta. Posljednji odgovor je barem e, bio konkretniji, zato vi ste položili ispit, ali vaša e, kolegica nažalost nije. Merci, Astrid. Hvala Astrid. Da, već e, smo postavili dosta konkretnih pitanja, ja bih se još jednom vratio na nešto što se odnose na političku razinu. Na početku ove godine smo uh, krenuli u posjete zemalja u kojima vlada kriza putem izaslanstva i moj utisak bio da situacija na ovaj način na koji se sada odvija da uh, ima vrlo veliki, veliko političko aktualno pitanje. To je bilo skoro nepodnošljivo, barem u Portugalu se imalo osjećaj da je situacija sa zaduživanjem dosta napeta pa i u Grčkoj. I stoga se postavlja pitanje da zapravo moramo naći neku alternativu. Stoga mi je teško shvatiti zašto toliko otežemo. Mislim da nemamo alternativu vezanu za ovo što smo tu iznijeli, jednostavno moramo naći drugo rješenje. Ili moje pitanje bi bilo vam upućeno koje bismo alternative alternativu imali kada ovi mehanizmi u kojima se raspravljamo ne, ako ih ne uspijemo provesti. Još jedna kratka primjedba neki su govorili o krivim poticajima. Da, ja se slažem s time. Moramo pripaziti da ne stvorimo krive načine poticaja. No, ipak u većini kriznih zemalja, u većini zemalja visoka zaduženost se ne može jednostavno samo svesti na to da eh, je država trošila neodgovorno. Već smo imali krizu u bankarskom sektoru, gospodarskom sektoru koja je dovela do povećanog duga. Eh, ne želim reći da s time možda u Grčkoj nisu sto igrali tu i određeni interni razlozi, ali eh, situacija je sve u svemu mnogo složenija. Dakle, ovaj višak e, u izvozu u Njemačku i tako dalje. To je sve nešto što dakle, ne možemo svesti samo na krive poticaje. I moje pitanje još jednom, dakle, koja bi bila alternativa ako se odlučimo ne krenuti u ovom smjeru ili ako ne želimo krenuti u ovom smjeru? Izvolite. Možda i drugi članovi moje skupine, ali evo ja. E, teška situacija dolazi zbog toga što daleko sežne reforme su provedene, a isto tako su uvedene i političke dosta stroge mjere i to objašnjava u tešku situaciju. No, objedinavanje duga ne bi zamijenilo takvu vrstu fiskalnih politika koje su započete prije nekoliko godina. Dakle, to je iluzija. To bi moglo ublažiti poteškoće što se tiče postupka prilagodbe, ali ne bi u potpunosti uklonilo te poteškoće. I kao drugo što se tiče alternative, Mislim da sustav zajedničkog izdavanja duga nije magični instrument. Njih trebamo gledati, pogledati u kontekstu sveukupnog sustava unutar Europske unije i u sklopu političkog konsenzusa koji se može postići oko toga želi li se ići u daljnju integraciju ili ne. Gospođo, izvolite. Da, e, odgovorit ću isto tako. Što se tiče troška neimplementacije koji je povezan sa trenutnom situacijom i koji možda nije održiv. Mislim da možem, da bismo mogli pogledati koliki bi bio trošak krize, troška duga kada bi se kriza ponovno pojavila negdje u Europskoj uniji, koji je trošak i zatim umnožiti taj trošak sa vjerojatnošću kojem bi se kriza možda mogla vratiti uz uvjete danas i možda uz neku novu, novi način upravljanja, uz nove instrumente ili mehanizme koje bismo mogli imati, dakle e, osim ESM-a i OMT-a. I e, praktično je to vrlo lako složiti, no teško je to doista interpretirati. Dakle, trošak trenutne, trenutne krize je vrlo visok i kada bi ponovno došlo negdje do krize duga u području, e, jedan e, bailout bi se odvijao na nejako transparentan način. Taj trošak e, bi se mogao smanjiti ako, na primjer, razvijemo integraciju koja je vjerojatnost e, krize, to je dosta nešto što ovisi o našoj prosudbi, što ovisi o tome kako se države članice ponašaju, o potencijalu određenih država. Tu smo dosta trenutno u nejasnoj situaciji. To sve može biti izvor različitih ideja vezano s to kako možemo, ako ponovno dođe do ovakve situacije, riješiti taj problem a isto tako trebali smo pripaziti kada gledamo na trošak nekog mehanizma da ga možemo usporediti s nečim što je usporedivo. Dakle, nesumnjivo je da situacija u kojoj sve države članice otplaćuju svoj dug i sve to uz e, niske kamatne stope i visok gospodarski rast, da je to presavršen scenario kako bismo ga mogli uzeti kao mjerilo. I dakle, trebali bismo e, usporediti te scenarije koji su svaki sa sobom e, dosta teški i postoji dakle i trošak vezan uz moralni rizik e, i to sve treba usporediti sa drugim rješenjima koji su također dosta skupa rješenja. Hvala vam. Sada se nalazimo u sljedećoj situaciji. Neki, neki nisu iskoristili svoje vrijeme, a ima određen klub zastupnika koji još je upisan, a koji nije iskoristio. To je gospođa Tyson za Pučane, gospodin Antolin Sanchez Presedo za socijaliste, gospođa Polimata za socijaliste, gospođa Pevonč Perez i gospodin Ole Schmidt za liberale. Ima li još neki, nekih drugih zastupnika koji bi se htjeli javljati? Bilo ispučeno, ako ne, možda gospodin Gigold. Ja ću se također upisati u ime Pučana. I sada dakle možemo nastaviti kao i do sada sa rasponom od pet minuta i predajem riječ e, gospođi Marijani Tyson. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Htjela bih zahvaliti stručnjacima koji su nam e, iznijeli situaciju. No ono što ja iz toga svega vidim jest da još nemamo rješenje. Dakle, moralna opasnost, e, to smo već rekli, to zahtjeva poveću disciplinu, ali hoće li zatim države članice imati dovoljno povjerenje jedni u druge da se ta disciplina stvarno ispoštuje, to će se još pokazati. A ta disciplina je i povezana uz nove strukture upravljanja, fiskalnog pakta, paket dvomjera, mjera, i tako dalje. Dakle, to e, tu imamo isto velike iznose kao i prije nekoliko godina. Radi se o jako velikom, velikoj svoti novaca i stoga ne bismo smjeli se dopustiti da vlada pravna nesigurnost. Naprotiv, ti instrumenti, e, oni se trebaju izraditi na e, razini, na zajedničkoj razini i uz potpunu pravnu sigurnost, a još uvijek njih i nemamo i stoga bih htjela postaviti sljedeće pitanje sučacima e, kogod da mi može odgovoriti. Dakle, kakva je situacija danas? E, je li bi bilo bolje da imamo meki sustav sa malo objedinjavanja duga ono što si možemo dopustiti i što politički možemo i kratkoročno doista ostvariti ili bi bilo bolje reći da ako želimo nešto promijeniti da bismo zatim morali imati e, hrabrost načelno nešto promijeniti, početi dakle iz početka sa e, pravnim promjenama, sa uh, većom povrenjem i zatim si bismo li se trebali dati malo više vremena da vidimo hoće li to u praksi djelovati. Moje pitanje je dakle sljedeće. Kratkoročno objedinavanje duga ne smatram mogućim, nego samo dugoročnim i stoga bi se možda trebali uzeti vrijeme za to. Ili pak, slučajci smatraju da se kratkoročno sada može nešto učiniti, ali da možda prvo provedemo disciplinu koja nam stoji u raspolaganju i da pripremimo moguće mjere za budućnost kako bi oni zatim dugoročno bili, bile učinkovite. I kao drugo pitanje, s vašim stručnim znanjem i vašim iskustvom, uvaženi stručnjaci, jeste li, osim pitanja koje ste ovdje istraživali, jeste li uzeli u obzir i neke, neke druga rješenja? Smatrate li da postoji neko treće rješenje ili se samo radi o eurozapisima i fondu za otkup duga i ničem drugom. Hvala. Što se tiče prvog pitanja, kada se sjetimo koliko nam je godina trebalo da pripremimo monetarnu uniju, a i dalje nismo mogli predvidjeti ili ne, ne možemo predvidjeti ni sada druge aspekte. Mislim da bismo se trebali dati više vremena kako bismo pripremili ovako e, velik korak. I kao drugo što se tiče tema koju smo raspravili, raspravili smo e, mogućnost e, isto tako privatnih instrumenata što se tiče diversifikacije komponenata javnih dugova, dakle kada bi tržišta sama stvorila instrumente kojima bi se moglo udužiti e, javne vrste duga izraženih država članica i to je mogućnost koju treba uzeti u obzir, ali o tome nismo raspravili detaljnije. Možda bi moji kolege također mogli e, komentirati ovo pitanje. Hvala. Gospodin Virjala, izvolite. Hvala vam. Pitanje treba li djelovati sada ili pričekati pa vidjeti kako trenutni mehanizmi upravljanja rade, to je rizik e, na dva načina. Dakle, ako sada ne djelujemo, onda e, izlažemo se riziku da e, to da posljedice budu dugoročne na stopu rasta EU, prije svega ako još u budućnosti doživimo dalje šokove i da bi neki prim, da bi održavanje primarnog viška bilo teško, pogotovo za zemlje sa visokom stopom zaduženosti. Dakle, to je jedan rizik. A s druge strane, isto tako moramo imati na umu da sve mjere koje želimo uvesti protiv e, moralnog rizika moraju biti već uspostavljene u trenutku kada uvodimo bilo kakvu vrstu objedinjavanja duga, jer e, uvođenje tih mjera naknadno i e, na korigirajući način, to je iznimno teško. I stoga bih ja rekao da ako želimo djelovati odmah, onda moramo odmah uzeti cijeli paket. Hvala vam. Predviđam e, niz e, djelovanja da bismo prvo mogli e, početi sa primarnim fondom za otkup duga, to bismo mogli osvajati vrlo lako, a zatim nakon nekog vremena ako se odlučimo na promjenu duga, onda bismo mogli razmisliti o drugome, ali ono o čemu svakako treba razmisliti je pitanje tržišne discipline koje se može primijeniti na banke ili na društva, osiguravajuća društva koji su vlasnici javnih dugova. Ono što se jasno vidi je da stupanj na koji smo mi uveli e, ograničenje izloženosti od 25% e, banaka za individualne vjerovnika, ali postoje banke koje su 50% e, na dvije godine e, izdali, a više od 100% na više od dvije godine, dakle vlastitim e, domaćim vlastima. I to je e, ona, ona opasnost kruga. To treba postepeno isključiti i još jedna druga komponenta toga je da se uz nulti rizik procjenjuje posuđivanje a ovih 70 eh, i nešto posto eh, duga koje nisu u privremenom eh, fondu za otkup duga, oni ostaju tu i ako ne možemo drugačije to riješiti, onda bismo morali ih raspršiti. To će biti vrlo velik test što se tiče to bi onda bilo raspoređeno na sve štediše. Želim odgovoriti pitanje o alternativi. Jesmo li razmislili o alternativama? Unutar mandata za ovo izvješće smo se samo kratko dotaknuli alternative, ali budući da je to vrlo važno pitanje, htjela bih spomenuti da postoje alternativna rješenja, da se smanje pretjerani dug putem objedinjavanja putem objedinjavanja ili bilo kakvog drugog načina koji E, će dovesti do smanjenja kamatnih stopa. To je sve operacija u tijeku koja će zahtijevati mnogo vremena. Postoji su tako i razne operacije vezane e, uz dionice koji ne bi možda zahtijevale objednjavanje duga i stoga bismo to na koordinirani način mogli odrediti e, za svaku državu članicu. To je dakle prijedlog padre koje ne bi uključivao Europsku središnju banku. Isto tako što se tiče sigurne imovine, postoje druge prijedlozi koji ne, um, koji ne uključuju objedinjavanje duga kroz uh, udruživanje javnog duga određenih država, ali bez zajedničkog izdavanja duga. Dakle, postoje, uh, postoje alternativna rješenja. Da, izvolite, samo da nadopunim što se tiče alternativnih rješenja. Mi smo u našoj skupini također raspravili o jednom prijedlogu koji sam ja iznijela što se tiče toga da se ESM e, nadopuni, da se unos, uvedu obvezne e, kreditne linije kada država članica ispuni određen dug, to bi imalo veze sa kreditnim linijama ESM-a i to bi olakšalo prijelaz e, u ESM ako dođe do krize, to jest nakon nekog vremena bi program ESM bio obvezan, dakle to bi bio jedan instrument za upravljanje e, kriznim situacijama. To su dakle e, hitne mjere koje bi na neki način ublažilo diskontinuitet između normalnih slučajeva i problema vezanih uz ESM. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Sanchez Presedo. Izvolite. Hvala na ovome izlaganju. Kao prvo, htio bih reći da bi mi bilo drago da smo imali mogućnost razmijeniti mišljenja prije nego što smo zaprimili konačno izvješće. Ovo je zapravo sve postignuto na inicijativu Europskog parlamenta, tako da bismo bili rado iznijeli svoje zabrinutosti prije. Dakle, kada je riječ o moralnom riziku i održivosti. Naravno da je održivost središnje pitanje. Središnje pitanje je također e, i pitanje jačanja duga i također usporavanje rasta i također suvereni dug koji iziskuje za oblažavanje duga ne toliko suverene instrumente. I to bi moglo ići u korist određenih zemalja koje imaju E, primarne viškove, dakle svi bi izašli kao pobjednici. No, e, to bi ponudilo također i nove alternative. Dakle, kada e, sagledavamo rizik makroekonomske neodrživosti, zašto se ovaj mehanizam predlaže samo kao privremeno? bi mogao pridonijeti upravljanju duga čak i u situaciji bolje zaduženosti. E, kada je riječ o moralnom riziku, uvijek govorimo o eventualnom moralnom riziku i na taj način želimo izbjeći oportunističko ponašanje, no postoji i moralni rizik koji se odnosi na prošlost u eurozoni. Dakle, treba riješiti taj problem. Znači, želim znati kakvi bi se uvjeti mogli primijeniti oni recimo iz fiskalnog pakta ili kako bi uvjeti bili pogodni za jačanje makroekonomske stabilnosti. I kao treće ovdje govorimo o dugoročnim ili kratkoročnim alternativama, ali mislim da su sve potrebne. Dakle, treba nam vođenje i hitnih kratkoročnih mjera, jer ako želimo ispraviti ovu neravnotežu, onda su one potrebne, a dugoročno nam trebaju dosljednje rješenja. Dakle, htio bih znati jeste li predvidjeli mogućnost da Europska unija uspostavi fiskalne instrumente, fiskalne sustave, jer mislim da bi to moglo riješiti brojne probleme. Kome mogu dati riječ? Da odgovori na ova pitanja? Gospođo predsjednice, izvolite. Zu jem ähm, punkt, ähm, Što se tiče prve točke, koji rokovi smo mi predvidjeli? Jedno je sigurno, a možda da ostanem na engleskom jeziku. I think, jedan od poučaka krize je da je doista bio problem u tome što smo imali nepotpunu integraciju. To znači da integracija financijskih e, sustava nije bila dovoljno sežna. To je za posljedicu imalo to da su bankarski sustavi i e, zaduživanje e, vlasti bilo, da, da je bila jako, jaka veza između njih i to je sigurno pojačalo još i krizu. I stoga je jedna od ideja kako bismo mogli postići bolje upravljanje što se tiče e, javnog duga da bi to dovelo i do stabilnijeg financijskog sustava i da bi i s tim putem onda vlasti bile rasterećene. Ovaj aspekt financijske integracije i stabilizacije e, prekograničnih e, financijskih tržišta, to je nešto za što vas molim e, da tim pitanjem posvećate pažnju. Isto tako je pitanje koliko brzo možemo naći rješenja. Objedinavanje duga je sigurno velik korak i stoga ne bismo trebali eksperimentirati s tim. Unatoč tome trebali bismo biti svjesni da i sada već imamo ujedinjene rizike, na primjer unutar esm ili unutar kapitala Europske središnje banke. Tu e, zasigurno imamo dakle, podjelu i zajedničko nošenje rizika i na temelju tih iskustava bismo trebali isto tako izvesti zaključke za budućnost. Hvala. Hvala, gospođa Benasi, izvolite. In the group we skupini smo jedino govorili o dugu koji je posljedica nasljeđivanja. Dakle, ako raspravljamo o fiskalnom kapacitetu, to je više okrenuto ka budućnosti i također više u skladu sa zamisli da se uspostavi fiskalni proračun u eurozoni radi preraspodjele na makroekonomskoj razini. Nismo raspravljali o tome. Jedno pitanje koje je važno za Europski parlament jest pitanje političkog prostora koji se otvara ovim idejama, dakle hoće li to doći do zamjene između ta dva projekta ili će se oni međusobno dopunjavati. Ja nemam odgovora na to. Mislim da bismo trebali biti oprezni kada govorimo o prethodnoj aktivi, prethodnoj imovini Mislim da moramo otvoriti daljnji prostor za suradnju ako tu želimo uvesti mm, fiskalnu kapacitet, što bi se trebalo također oslanjati na e, solidarnost. Jedan komentar o fiskalnom kapacitetu. To se nadovezuje na pitanje što to znači dugi rok i također na e, zamisao o eurozoni ako prevladamo problem prethodne aktive, odnosno kakav nam je stabilizacijski mehanizam potreban, koliko bi toga trebalo biti centralizirano, a koliko prepušteno samim zemljama članicama. E, fiskalni kapacitet je također mogućnost podjele rizika na dugi rok, ali to bi se moglo nadopuniti jednim instrumentom restrukturiranja koji bi prenio i fiskalnu disciplinu na nacionalnu razinu i što bi imalo stabilizirajući učinak i predstavljalo također drugu crtu obrane uz sve mehanizme koje vlade su uvele. Ako se projektira na odgovarajući način. Naravno da ne možemo ga na taj način ustrojiti da dovede do previranja, ali možemo ga ustrojiti na način da u to uđu one zemlje koje su ispod praga i da ih, potakne, da ih se potakne da ustanu ispod praga na taj način. Znači, spoj tih dvaju elemenata je nešto o čemu smo barem kratko raspravljali unutar naše skupine. Hvala vam. Gospodin Langan iz e, Europskih pučana se javio, njega, njemu sada predam riječ, izvolite. Imam jedno kratko pitanje. Povezano sa kapitalnim odredbama za, o kapitalu za banke i e, zaključcima iz Bazela, smo uvijek iznova zahtijevali da se javni dug e, da se on uzme uz obzir sa nultim rizikom na primjer, južnoeuropske banke, nasuprot onome što je rekao gospodin Dragi, nisu smanjili svoju ovisnost, već su ju povećali što se tiče vlasnog duga. Sad se pitam, hoće li vaš model imati posljedice na taj model ili neće? Hoće li to poštiti još e, ovu pitanje ili e, pak e, ga oblažiti? Hvala vam, izvolite, gospođo predsjedavajuću. Uh, Ako imate instrument diversificirane raspodjele rizika, onda imate taj problem ovisnosti između financiranja e, država i banaka, e, zapravo uklonili ste taj problem. Treba li se javni dug povezati sa nultim rizikom ili ne? Tu treba reći dvije stvari. Kao prvo, svaki financijski sustav mora imati e, jasan e, i siguran temelj, a u e, paleti svih mogućih rizika moramo imati i dobru procjenu rizika. A znate da taj nulti rizik je bio za javne obveznice konsenzus, a ne europska ideja. Kada bismo samo u Europi kada bismo uveli različita opterećenja za pojedine države članice, onda bi time ugradili određen e, instrument e, destabilizirajući instrument u taj sustav. To bi značilo da bi tu stabilnost koju smo tek uspostavili nakon mnogo godina ponovno ugrozili. To je točno, kao što ste rekli, da je to međunarodni konsenzus, ali da taj konsenzus nije bio tako star. On je nastao kada se je E, nametnula američka financijska filozofija, a ne e, prije toga i da to kratkoročno ne možemo promijeniti, to je jasno. To bi e, u potpunosti urušilo bankarski sustav, no srednjoročno gledano su svi slažu da to treba promijeniti, neovisno o europodručju i neovisno o visokoj zaduženosti pojedinih država članica. Gospođo predsjednice, može li se to srednjoročno promijeniti? Slažem se s vama da bi bilo važno da imamo sustav gdje bismo prije e, mogli označavati alarmantno stanje nego što je to bilo slučaj u prošlosti, a to bi značilo da trebamo isto tako pažljivo gledati e, kada e, države imaju prevelike deficite i kada time ugroze vlastitu financijsku stabilnost. Naravno možemo raspravljati o tome koliko visoke kredite bismo trebali dopustiti bankama, no isto tako je važno da definiramo ili da te banke znaju tko će u budućnosti biti vlasnik državnih obveznika i u budućnosti ćemo imati potrebu za izdavanjem e, obveznica i dio e, vrijednosnih papira će u budućnosti biti u rukama banaka, ali naravno i u, drugim ulagačima od e, osiguravajućih društava, različitih fondova, pa i same javnosti. No bitno je da pravovremeno ugradimo mehanizme alarma, a u proteklih 15 e, godina upravo njih nismo imali i mislim da smo naučili iz određene zaključke prije svega time što smo izmijenili fiskalno upravljanje. Da, gospodin Benasi i gospodin Bišop vrlo kratko, izvolite. Evo samo jedna alternativa izdavanju vladinih obveznica je pravilo o maksimalnoj izloženosti što se može primijeniti na napredniji, progresivni način u eurozoni. Međutim, problem je e, ravnopravna utakmica sa bankama u drugim dijelovima svijeta. No ono što želimo je imati diversificirani portfelj u, u svim većim bankama. Uh, Kada je riječ o visokvalitetnoj eh, likvidnoj imovini, to bi bilo u obliku eurozapisa i zbog toga bi bila najsigurnija i najlikvidnija imovina u eurozoni. Izvan toga, trebaju li banke zadržavati vladine obveznice, ne bi li trebale možda kreditirati poduzeća ili građane, to je pitanje. Dakle, trebamo imati mehanizam koji će odvratiti banke od toga da zadržavaju obveznice kao imovinu, a osim toga trebamo naći način da se taj dug, te obveznice prodaju na tržištu osiguravateljskim društvima, mirovinskim društvima i tako dalje i pojedinim e, državljanima. Ne možemo to zanemariti, to moramo na neki način plasirati. No, trebamo omogućiti bankama da to učine na najsigurniji mogući način, odnosno da im stavimo na raspolaganje te visokolikvidne likvidne obveznice, odnosno zapise. Hvala. Sada gospođa Podimata imate riječ. Hvala vam. Ja također želim zahvaliti predsjedateljici i članovima radne skupine. Imam tri napomene koje želim iznijeti. Prva se napomena odnosi na pitanje kolege Lamberca. A moje pitanje je sljedeće. Vi ste predložili da se uspostavi međuvladin sporazum kako bi se usvojio cijeli paket mjera, a to sve sa ciljem da se ubrza možda cijeli proces e, umjesto da se izmjeni i dopuni ugovor, što je naravno složeniji i dugotrajniji proces. Druga napomena se odnosi na vaš zaključak u izvješću koje sam pročitala sa mnogo zanimanja, odnosno ako se zemlje iz programa izuzmu iz fonda za otkup, one bi se onda našle još u gorim uvjetima kad bi se morale same financirati izravno na tržištu. Vi tu predlažete, što možda nije u duhu početnog izvješća, i to navodim kao dobar napredak. Dakle, vi predlažete da zemlje koje su u programu mogu i možda bi trebale pristupiti fondu nakon što izađu iz programa. Mislim da je ovo pravovremena napomena za sve zemlje u programu. Irska je primjerice izašla iz programa, a uskoro će i Portugal. A znate da se vode rasprave o održivosti grčkog duga čime ćemo se pozabaviti u narednih nekoliko mjeseci. Dakle, želim vas pitati sljedeće. U svijetu ove rasprave i u skladu s vašim analizama i različitim instrumentima koje ste predložili i također s obzirom na e, pravna ograničenja, što bi se moglo ili bi se trebalo po vašem mišljenju učiniti na kraći ili srednji rok kako bismo pomogli ovim zemljama da osiguraju održavost duga i kako bismo im olakšali pristup na tržište. I posljednja napomena se odnosi na uvjetovanost. Vi ste istaknuli potrebu za snažnim uvjetima uvjetovanosti u paktu za otkup duga i pitam se sljedeće. Dakle, imamo strože uvjete za nadzor proračuna eurozoni u okviru novog e, sustava gospodarskog upravljanja. Imamo fiskalni pakt i zato se pitam nije li možda taj okvir dovoljan kako bi se riješilo pitanje moralnog rizika. E, zato jer mislim da je mnoga, mnogo toga u igri i eurozona je uvijek napredovala uz brojnu primjenu i štapa i mrkve, ali za sada nemamo baš previše mrkve pa mrkva, mislim da je zapravo i sigurnost u smislu da će troškovi financiranja prezaduženih zemalja biti niži, odnosno one će najviše imati koristi, ali druga strana medalje je da postoje rizici, naravno u sustavu solidarne odgovornosti, solidarnih jamstava, rizici su vrlo visiki, visoki. E, nismo raspravljali o tome danas, ali to je spomenuto u izvješću, odnosno postoje neka nacionalna ograničenja, ali to bi možda mogla ukloniti, mogli ukloniti nacionalni sudovi i zapravo e, solidarna odgovornost je tu teško pitanje. Dakle, postoje mogućnosti ublažavanja takvih rizika i e, uvođenja poticaja. Vaše pitanje je nismo li možda uveli već dovoljno mjera sigurnosti. Mi odgovaramo da ne znamo i zbog toga je kolega u svom izlaganju rekao da trebamo prikupiti iskustva e, iz e, prethodnog okvira, iz ovog okvira koji su uveli parlament i ova komisija. I ako to nije dovoljno tek za nekoliko godina, onda ipak trebamo još neko vrijeme pričekati. I kada je riječ o brzini, ako želimo se pokrenuti vrlo brzo, onda je jedino moguće rješenje međuvladin sporazum, ali svjesni smo i poteškoća u vezi s time. E, kada je riječ o zemljama koje su se uspješno prilagodile, zahvaljujući programu stabilizacije koje su izašle iz programa, mogu li se one pridružiti, odnosno ući u fond za otkup duga? Pa u načelu E, svaka zemlja koja se ne suočava sa velikim izazovima po pitanju održivosti duga, odnosno koja je e, sposobna održati dug, e, naravno da ako uđe u fond će dobiti određenu pomoć, ali će sama morati odplatiti dug. Znači ne bi bilo preporučljivo omogućiti da se fondu pridruže one zemlje koje će trebati u određenom roku restrukturirati dug. One ne bi trebale biti prisutne u fondu zato jer e, će zapravo primarne obveze biti previsoke za njih. No nakon uspješnog dovršetka programa makroekonomske prilagodbe zemlje bi trebale moći ući u fond za otkup duga i onda se postavlja pitanje što će se učiniti sa preostalim dugom u ESM-u i to će trebati uzeti u obzir zato jer je to već u nadležnosti Europske unije. pitanje je bilo dugačko, a isto tako i odgovor odgovori. Nažalost moram prijeći na sljedeće pitanje, gospođa Pervonš Berez. Hvala vam. Hvala i e, stručnoj skupini na ovom izvješću koje smo sa velikim interesom, čak i nestrpljenjem e, čekali e, sa velikim apetitom, ako tako mogu reći. Imam tri pitanja. drugo, druga rečenica zaključaka koja kaže da još uvijek nemamo dovoljno iskustava u pogledu reforme ekonomskog upravljanja kako bismo mogli odlučiti kako bismo mogli donijeti konkretne odluke u pogledu ovog mehanizma, mi nije, nije, mi, nije mi jasno to objašnjenje. Zato što ako vjerujemo brojkama koje evo, sam ja upravo vidjela, koje se tiču trendova e, kretanja e, statistika u pogledu nezaposlenosti e, i u 28 zemalja članica i pogotovo u europodručju vidimo da trend nije obrnut, odnosno trend pada nastavlja i potrebno je uvesti ravnotežu i osigurati e, solidarnost, e, jednu strategiju solidarnosti e, kako bismo došli do ekonomskog oporavka. Zatim govorili ste o poteškoći koja se tiče ugovora i odredbi ugovora, odnosno ograničenosti ugovora. Europski parlament je, parlament je pokazao da čak i unutar ograničenja ugovora nismo uvijek e, obvezni ići sve do međuvladinih sporazuma. Mm, ja vidim, e, ja mislim da postoji rizik u rješenju koje počiva na međuvladinim sporazumima, e, koje smo isto uočili u okviru bankarske unije. Radi se o riziku kontradikcije odredbi znači po, iznađemo neki mehanizam za e, e, kompenzaciju makroekonomske neravnoteže i tako dalje ali čim e, uvedemo međuvladina jamstva uveli smo učinili smo mehanizam osjetljivim drugim riječima oni koji su protiv ove reforme ne bili trebali dobiti mogućnost da e, riješe svoj problem na drugi način objasnit ću što mislim e, izmjene ugovora su usmjerene e, su, su tu i, pravila izmjene ugovora su takva zato da bi ih mogli e, spriječiti oni ko, koji to ne žele i za nametanje ovakvih ugovora potrebno je izmijeniti e, e, ovakvih mehanizama potrebno je e, izmijeniti ugovore vi ste rekli da želite izbjeći izmjene ugovora ali mi želimo te postupke evo da, da, sad ne duljem o tome treće E, se tiče onoga što stoji u pozadini ove rasprave. Ovu smo raspravu otvorili zbog svih e, pitanja povezanim sa solidarnošću i neravnoteži u, e, eurozoni. Postoji još jedan mehanizam koji ima isti cilj, a radi se o minimalnim naknadama za nezaposlenost i za nezaposlene. I postavljam vam sljedeće pitanje. Kada ste odradili sad već ovaj posao, zašto nam niste rekli, možda da e, e, analizirate ovaj instrument, možda je to i jednostavnije. Evo imamo jednu minutu za odgovor, e, ko će odgovoriti gospođa predsjednica? Mogu li možda početi s drugim e, pitanjem? <laughs> to je, na njega je najlakše odgovoriti. Mi smo napravili distinkciju između E, rješenja u okviru postojećih ugovora e, gdje smo e, uveli kombinaciju E, uredbe i međuvladinog ugovora sporazuma. Ja se slažem da to predstavlja rizik za Uniju, e, predlažem da to potkopava postojeći institucionalni, odnosno e, zakonodavni okvir i isto tako predstavlja razne probleme povezane sa odgovornošću i raspodjelom ovlasti. U potpunosti se slažem s vama i isto zato smo mi i opisali e, kako bi e, se mogli promijeniti i izmijeniti i ugovori i kakve bi izmjene ugovora zahtijevali, zahtijevao i fond za otkup duga i izdavanje e, eurozapisa. Znači mi nismo se, se, se odlučili protiv izmjene ugovora, dali smo više opcija. Zatim E, odgovor na prvo pitanje naravno imamo velike probleme ako pogledate e, podatke indikatore o e, nezaposlenosti i ulaganjima podaci su zaprinavajući isto tako postojeći mehanizmi dijeljenja rizika bi mogli nam pomoći da se da riješimo te probleme ali zajedničko izdavanje bi nam ne bi dovelo do toga da bi zemlje izbjegle otplaćivanje svojih dugova, nego bi pomoglo da se smanji opterećenje. Naravno, tu se ne, ne, uklanja u potpunosti opterećenje i to nitko ne dovodi u pitanje. Evo sad bi gospodin Bišop htio nešto dodati. Gospođa ne koristi mikrofon. Oprostite, izbjeglo nam, e, isteklo nam je vrijeme, zato molim vas gospodine Bišop. Da, mislim da sam već e, dokazao zašto nam je potreban međuvladin sporazum i zato možda da odgovorimo na sljedeće pitanje. Gospodine Šmit, izvolite. Hvala vam. Mislim da se gospodin Strašek i ja smo jedini ovdje koji e, postavljamo pitanja, a nismo iz eurozone. Netko bi mogao reći zašto čemu se mučiti, ali ako želite da se neke članovi, novi, ako želite nove članove eurozone, ovo je onda e, od ključne važnosti. Čitajući vaše zaključke i, i slušajući već sad dva sata, moje pitanje je što vi zapravo želite? jer ako či, pročitate e, zaključke, a novinar mora uvijek e, čitati zaključke jer je to uvijek najvažniji dio e, izvješća, čitajući zaključke ne znamo da li vi imate pozitivan ili negativan stav. I to je moje pitanje. Koliko ste vi zaista i predani tom cilju, a to želim pitati i svog finskog kolegu jer e, smo mi imali nekih problema u pogledu Baltika, e, odnosno na Baltiku u pogledu različitih valuta. Znači, koliko ste, u kojoj ste mjeri vi predani? Mi smo opisali moguće pozitivne učinke, e, ali smo isto tako danas naglasili da bi za vas angažman bio golem i da E, isto, isto smo vam i prikazali koji su rizici e, uspostavljanja ovakvog mehanizma vi biste e, se morali, morali obvezati na sljedećih nekoliko desetljeća i morali biste proizvesti razne prognoze i uzeti u obzir različite aspekte nestabilnosti. To je vrlo kompleksno pitanje i treba ga vrlo detaljno proučiti. Ali to ovdje zapravo ne piše. Piše, bilo bi mudro prvo prikupiti dokaze o efikasnosti upravljanja dugovima prije nego što se donesu konkretne odluke. Točka. Ali ako pročitate čitav popis e, e, zaključaka na sedam stranica, mislim da e, smo E, tu opisali sve ono e, što vi pitate. Hvala vam lijepa. E, nažalost, nismo imali vremena pročitati izvješće niti zaključke prije ove rasprave i to je za nas bio problem, ali htjela bih zahvaliti gospođi predsjednici i svim članovima stručne skupine koji su došli. Kao što znate, radi se o izvješću stručnjaka koje je angažirala komisija i na kraju će komisija e, odnosno e, komisija na kraju će imati pravo odnosno ovlasti da odluči e, koji će biti daljnji život ovog izvješća u sljedećem i mi ćemo vidjeti u sljedećem sazivu. Ja mogu samo reći ono što je mene šokiralo, rekli ste da je potrebno mnogo povjerenja u pogledu dugoročnih angažmana, dugoročnih obveza, preuzimanja obveza država članica. E, mislim da je teško o tome govoriti na taj način jer se vlade mijenjaju svakih četiri ili pet godina. Znači o kakvom to mi dugačkom e, roku govorimo ovdje. I još nešto što sam rekla reći kao zaključak ove rasprave, mislim da smo danas još jednom shvatili da ne postoji alternativa proračunskoj disciplini ako želimo smanjiti e, galopirajući dug kakav jest u nekim državama članicama nema alternative e, mi imamo razne <laughs> razno oružje imamo e, paket dvaju mjera pak, paket šest mjera imamo porezni pakt, imamo pakt o stabilnosti, a sve to ne funkcionira. I ako od vlada tražite dugoročni angažman u e, e, od vlada koje žive iznad svojih mogućnosti. Evo ja se pitam što, e, što to znači dugi rok, ali evo moramo E, znači naći neko novo rješenje da izađemo iz ovih poteškoća u kojima se nalazimo, a što se tiče dijeljenja rizika mislim da postoji e, manjak, nedostatak solidarnosti između država članica i nadamo se da će e, sljedeći saziv sa parlamenta i sljedeća komisija to bolje postići. Hvala vam još jednom, hvala vam na obavljenom poslu i e, želim vam e, da se sigurno vratite e, u svoje zemlje. Sada ćemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda i želim se ispričati kolegama koji su se htjeli javiti za riječ, ali nismo imali vremena. Sada prelazimo na treću točku dnevnog reda. Radi se o priopćenjima predsjednice. I budući da je to sve pripremljeno na engleskom. Pročitat ću vam to na engleskom. Kao što sam rekla, nemam e, naglasak iz Cambridgea, e, pa e, ću nastojati svejedno da me shvatiti. Prvo bih htjela obavijestiti sve članove. Radi se o vrlo važnom pitanju. Zajednička fotografija. E, fotografirat ćemo se e, sljedećeg e, ponedjeljka u 16.45. Znači zajednička fotografija svih članova našeg odbora. To je vrlo važno pitanje. I, I sljedeće je isto tako važno, znači obavijesti o trijalogu e, u pogledu MER-a. E, znači, 10. E, rujna 2013. usvojili smo uzeli smo usvojili smo ova dva teksta koji su u vašem dnevnom redu. E, pravnici lingvisti parlamenta i komisije su, e, su završili e, svoje ispravke i tekstovi će biti spremni za, za E, plenarnu sjednicu u e, skladu sa e, člankom 260 poslovnika, a korigendum će se objaviti na sjednici, na plenarnoj sjednici 2. travnja, odnosno ne, ispričavam se, 1. travnja i bit će potrebna e, potpora od najmanje 40 članova. Jeste li to shvatili? Zatim što se tiče direktive o e, računima platnim računima. E, u ožuka 20. 20. ožujka je postignut sporazum na trijalogu i uvedena je obveza za države članice da uspostave sustav osiguravanja prava pristupa e, potrošačima u Uniji na osnovni e, platni račun. To će omogućiti e, usklađivanje alata za promjenu računa, transparentnost i olakšat će postupak otvaranje računa u stranim državama E, Koreper je 4. će travnja analizirati ovaj tekst i e, u skladu sa e, člankom 70. pravilnika će se ponovno, tražiti ponovno savjetovanje odbora i tim će se, se tekstom baviti na sljedećoj plenarnoj sjednici, onoj drugoj u travnju. E, sada dolazimo do točke četiri. Pravila o postupcima, ne ispričavam se, moram e, početi s nečim drugim. Znači, radi se o ponovnom savjetovanju odbora, o pravilima SRM-a. E, izvjestiteljice Elza Ferrera, ona mene sluša, ali izvjestitelji u Sijeni su gospođa Korin, Sven Igor i Thomas Ender. Znate da je politički sporazum o SRM-u postignut e, u ranim satima četvrtka, četvrtka 20. ožujka nakon 16 sati pregovora i su zakonodavci su se složili o sljedećem. Izvršna sjednica odbora će biti nadležna za sve e, slučajeve rješavanja banaka, e, odnosno sanacije banaka, ako e, se o tome slože sve države članice. E, proces je pojednostavljen i kako bi ga se moglo izvršiti u roku od samo dva dana. Vijeće će se uključiti u postupak samo na izričit zahtjev komisije e, ako je zadovoljen kriterij javnog interesa. Složili su se da bi se da će se unaprijediti kapacitet fonda i da će razdoblje i za mm, mutualizaciju i za uplaćivanje u fond biti skraćeno sa 10 na 8 sa 10 na 8 godina s mutualizacijom koja će početi sa 40% u prvoj godini i 20% u drugoj godini. Nakon ovog trijaloga održan je 24. E, ožujka drugi trijalog o otvorenim političkim pitanjima i konačnu riječ je imao treći tehnički trijalog 25.3. 28. je to išlo na Koreper i poslano je članovima ovog odbora istoga dana. Sada će se, ponov, sada će se tražiti ponovno savjetovanje odbora i ovaj tekst vijeća će biti podnesen u plenumu 19. E, travnja u Strasburu. E, želim vam privući pažnju na to da tekstovi o kojima će se glasati nisu konačni tekstovi, nego ih još uvijek čeka revizija od strane pravnika, lingvista i iz parlamenta i iz vijeća. Ovaj će se postupak provoditi sve, do, odnosno završit će se sredinom svibnja, kada će se članove odbora tražiti ponovno mišljenje i ta nova ispravljena verzija biti će objavljena u, na plenarnoj sjednici u srpnju kada se nadamo da će se usvojiti ključni tekst i nakon toga 24 sata kasnije slijedi usvajanje od strane vijeća. Znači to će se dogoditi ili u srpnju ili u rujnu i e, nakon potpisivanja tekst će se objaviti u službenom glasniku. Sada bih u skladu sa e, člankom 70. pravilnika htjela zatražiti od članova mišljenje. Koje je vaše mišljenje? Slažite li se? Glasujmo. Osim ako nitko ne traži riječ. Glasujemo pokazivanjem, e, dizanjem ruku. Ja bih rekla da je ovo većina i to značajna većina. Možda li izvjestitelj eh, se želi javiti za riječ? gospođa Ferera, želite li nešto, nešto reći? Eh, eh, Meni je važno da je u tom paketu kao sadržaj su tako činjenica da se isplate moraju u okviru odluke vijeća iznijeti. Je li to točno tako? Mikrofon, molim. Možete li ponoviti pitanje? Pitanje je bilo doprinosi pojedinih banaka, kako velikih, kako ih malih, bi trebali biti orijentirani e, naspram rizika i hoće li to, što se tiče tehničkih detalja, biti zatim definirano putem uredbe vijeća. Jeste li to čuli? Da, znate li vi više o tome? Izvolite. Ja sam barem pitanje razumjela što je <laughs> prednost tako da se govori njemački i odgovorit ću isto tako i na njemačkom. Dakle, to je ovako. Vijeće će samo o tome odlučiti, ali mi smo dugo zajedno o tome raspravili i kao rezultat smo od komisije dobili to da delegirani pravni akt u okviru e, izvršne direktive da će on biti podnesen u isto vrijeme kada je uredba vijeća, tako da će parlament imati mogućnost koristiti kao taoca na neki način taj delegirani pravni akt ako nam rezultati iz uh, uredbe vijeća ne odgovaraju. To je prednost zato što će ta uredba vijeća raspravljati i o raspodjeli 540 milijardi eura kroz različitih, različita područja i tu smo smatrali da to nije primjereno za uredbu vijeća. Vijeće je inzistiralo na tome, a mi imamo tu mogućnost zato što je to jedan paket zajedno sa digiranim pravnim aktom i u tom smislu možemo koristiti našu mogućnost nadzora. Stoga je vrlo bitno da naš odbor SIZA sljedeći saziv uzme kao cilj da doista i vrši tu svoju mogućnost kontrole, jer tu se radi o tome da će se subvencionirati velike investicijske banke, što najvjerojatnije nije u interesu održavanju financijske stabilnosti. Da, ali nadamo se da se to neće dogoditi u srpnju, jer zatim ćemo imati samo dva mjeseca. To se mora dogoditi u rujnu, jer inače doista nećemo imati ništa za reći. Dakle, delegirani pravni akti to je vrlo smiješna priča, pa i u drugim odborima. Što se toga tiče i stoga e, moramo osigurati to da odluku sa delegiranim pravnim aktom dobijemo tek u rujnu. Ali komisija je iznijela svoje prijedloge i dala je svoje jamstva na prošloj konferenciji koordinatora. U redu, ja nisam tamo članica pa ne znam. Gospodin Langen, izvolite. Nasuprot kolege Gigolda ja smatram da je odluka vijeća dobra stvar jer bi se inače još samo nekoliko mjeseci svađali, a kao drugo smatram da e, će vijeće naći jednu razumnu formulaciju orijentiranu na rizik s kojom ćemo biti zadovoljni. Onda se možemo nadati da će tome biti tako, ali kao što ste rekli vi ste za vi ste to izglasali i onda ćemo čekati da e, se te stvari odvijaju i nadati se da će parlament imati dovoljno vremena nakon što vidi delegirani pravni akt da on neće e, dakle, e, zaostati za onome što se odlučilo u vijeću i u okviru trijaloga jer ta opasnost uvijek postoji. Enrique Ford, kada govorimo o tome, hvala vam gospođo predsjednice, sva tri E, zakonodavnog dokumenta će sada biti izglasana zajedno. Dakle, DGS, BRSD i SRM i e, dakle ovo pitanje kako će pojedine institucije doprinijeti tome, tu je bilo važno naglasiti da je to postupak vezano uz unutarnje tržište. Imamo delegirani akt od komisije koji se mora ispoštovati. I e, za zapisnik, gospođo predsjednice, mislim da bi bilo velike pomoći kada bismo e, popisu oko čega smo se složili dodali isto tako da imamo međuvladin sporazum koji između ostalog e, se odnosi i na države članice koje ne sudjeluju u tome. To ću učiniti kao što ste predložili. Gospođa Ferreira, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice. Ispričavam se. Za malo prije nisam čula eh, interpretirani prijevod eh, pitanja koje je spostavio gospodin Langen i zahvaljujem gospodinu Gildu što je na eh, njega odgovorio. Želim zahvaliti na intenzivnom i ozbiljnom radu sa svim kolegama i kolegicama prije svega sa izvjestiteljima u sjeni. Mislim da je to omogućilo e, da parlament e, složno nastupi u pregovorima i da smo s time mogli poboljšati znatno e, izvorni dokument. Osim delegiranih pravnih akata bismo trebali zamoliti sljedeći saziv parlamenta isto tako da pobliže pripazi na to kako će se tu razvijati situacija, prije svega što se tiče tog međuvladinog sporazuma e, koji će sada države članice ratificirati. Mi smo zamolili da odbor, dakle taj e, odbor koji, je sad koji će sad uspostaviti, da nam svaki mjesec e, izlaže izvješća od prvog petnaest jer ćemo imati izvješće o ratifikaciji. To je iznimno važno kako bi fond doista bio i opremljen dostatnim sredstvima i zatim 1. siječnja 2016. godine očekujemo početak e, rada tog fonda. I zamoljila bih da budući odbor za ekonomsku monetarnu politiku izbliza prati taj razvoj kako ne bismo zbog e, manjaka ratifikacije e, morali odgoditi početak provedbe. I u tom smislu e, nam je i vijeće tu zajamčilo i to je sada dio zapisnika, dakle vijeće je neko da je spremno učiniti sve što je moguće kako bi sertifikacija provela na odgovarajući način. I zatim želim isto tako reći da E, smo u uvodnim odredbama i u citatima, citatnim navodima rekli da e, će odbor i, i države članice koje sudjeluju učiniti sve što je moguće kako bi stvorili proračunsku liniju i to isto tako moramo odboru za ekonomske monetarne pitanja dati kao e, napomenu da bi dakle ono što imamo u pravnom tekstu definirano doista bilo i provedeno u djelo. Jer taj proračunski dio je za nas vrlo važna tema, dakle za nas kao parlament. Tu se radi o lojalnosti i o dobroj suradnji i e, stoga bismo ove ovaj politički kompromis trebali sada u tom smislu i podržati. Možemo, što se toga tiče, samo se nadati da će i sljedeći saziv pamenta biti onoliko pažljiv e, i savjestan kao što smo to mi bili. Ispričavam se, gospođa Wortman Kohl, izvolite. Još samo trenutak e, pažnje, molim vas o ovoj važnoj temi. Također želim zahvaliti Elizi i kolegama Želim zahvaliti na tome što smo bili pravi tim i što smo zbog toga mogli postići ovaj povijesni rezultat i e, dovesti do kraja ovu nevjerojatnu bankarsku uniju prije sljedećih izbora. Želim zahvaliti kolegama zato što smo e, proveli mnogo sati tijekom dana i tijekom noći u trijalozima. Želim zahvaliti također tajništvu odbora Ekon, e, gospođi Kleri, našim vlastitim asistentima koji su napravili odličan posao što se tiče tehničkih dijaloga jer E, smo naravno mogli, morali se usuglasiti oko dosta tehničkih detalja i zahvaljujući njihovoj podršci smo uspjeli postići ovaj dogovor, stoga mislim da njima treba zahvaliti. Hvala što ste ispravili nešto što sam ja imala u mom dosjeu i što nisam spomenula, dakle da svo osoblje je učinilo izvrstan posao. Hvala vam. Ja vam mogu reći da je najbolja, najbolja ilustracija e, koja pokazuje koliko je važan Europski parlament to što ste mogli telefonirati u 4 sata ujutro e, gospodinu Šojblu kako bi se on konačno usuglasio s ovime. Ne znam da li je to točno, ali to sam počitala i ako je to doista bio slučaj, onda e, možemo biti sigurni da nastavljamo u dobrom smjeru. Hvala, e, gospođa Luling. Gospođa Luling, ispričavam se. Budući da sad prelazimo malo na raspravu, želim reći sljedeće. Hvala svim kolegama i svom osoblju. To je bilo doista pravo europsko iskustvo, tako sam ja to osjećao, to je bila posebna situacija jer sam ja bio jedini muškarac kojem je bilo dopušteno da pregovara o ovim važnim pitanjima i dobro su se prema meni ponašali, barem je to obično bilo tako. No, osim toga, što se tiče samog sadržaja, mislim da smo stvarili e, dobar napredak i da je Europski parlament pokazao e, dodatnu vrijednost, jer je završen rezultat mnogo bolji nego što je to vijeće nam na, početku htjelo ponuditi. Ne želim sad ulaziti u detalje, ali ostvarili smo e, važan napredak i zapravo ne znam tko je sve bio pozvan. E, sigurno je da smo zvali gospodina Šojbjela. E, nismo nikad zaprimili gospodina Moskovića, no možda Korin zna više o tome. To isto tako pokazuje kako funkcionira vijeće i to je naravno način donošenja odluke koje je iznimno upitno, dakle da se neke države članice zove, a druge ne, tu nema nikakvih kriterija i to pokazuje kako funkcionira europska demokracija. Kao drugo što bih htio spomenuti jest da ovaj međumladin sporazum on je naravno e, problematičan zato što smo po prvi put ikad prihvatili da u postupku sudučivanja e, koji je u tijeku da će međuvladini sporazum biti dio toga i da će se dakle sa sudučivanja prijeći na međuvladin e, okvir što naravno znači da će biti teško izvesti promjene u budućnosti. To je dakle izuzeto iz onoga što mi možemo učiniti u sklopu suodlučivanja. I mislim da je to e, pitanje načela i da bismo trebali voditi vrlo ozbiljnu e, raspravu o tome hoćemo li izazvati tu odluku pred Europskim sudom jer bi to moglo značiti opasan presedan za budućnost ono što se vijeću ne sviđa i što teško mogu sama dogovoriti, onda to prenesu međuvladin sporazum i s time se izuzmu prava sudučivanja. Prema pravnim službama svih e, tih institucija to je nešto što se moglo dogovoriti u okviru sudučivanja. No ipak, napredak za Bankarsku uniju je toliko važan da bismo e, mogli opravdati time e, naše pozitivno glasovanje, no demokratska strana toga svega je vrlo upitna. Mogu dakle zaključiti s time da kažem da ste svi bili izvrsni. Dakako, vijeće se pomaknulo, po mom mišljenju ne mnogo, no politika je umjeće onoga što se može ostvariti, kako se kaže. I sada moramo to sve predati sljedećem sazivu. Naporno smo radili, mislim da je doista bilo inteligentno i primjereno završiti s tim pitanjem iako se ne slažemo u potpunosti. Što se tiče pitanja trebamo li sada e, ići s ovim pitanjem pred Europski sud jer vijeće stalno podriva naša prava kao su zakonodavca, to je nešto što također treba vidjeti sljedeći parlament. Ali i mi nije stvar takva da se ni mi ne bavimo time, ali samo određene države članice. Vi dolazite iz države članice gdje smo, iz koje smo imali e, određene poteškoće što se toga tiče. Završit ćemo sada s ovim prvim e, izvješćem, a imamo još dva izvješća gdje moramo donijeti odluku. To je s jedne strane izvješće gospodina Švaba, ako me želiš malo poslušati, sada je na tebi red. I e, tu što vam moram reći vezano uz ovo izvješće gospodina Švaba. Pročitat ću ovo na engleskom e, ponovno. Ovo je treći završni dijalog o ovom izvješću o izvješću gospodina Švaba održao se 18. 18. ožujka gdje smo prema članku 6 e, što se tiče objavljivanja dokaza e, i e, nadležnom tijelu za tržišno natjecanje te članak 9 što se tiče nacionalnih odluka te odlomak 4 u cijelosti postignut sporazum Zaprimili smo pismo iz Korepora kojem se potvrđuje da će vijeće odobriti prijedlog parlamenta ako parlament usvoji dogovoreni tekst. No, bilo je nekoliko pogrešaka e, u izvješćima e, vijeća o dogovorenom tekstu i stoga je vijeće izdalo korigendum, a pismo iz Korepera i korigendum su vam svima podijeljeni. Stoga će se ponovno savjetovanje temeljiti na tekstovima e, koji su e, se sporazumili prema pismu iz Korepera i prema korigendumu. I ovaj odbor se ponovno savjetuje o tom tekstu danas prije glasovanja na plenarnoj sjednici koja je zakazano za drugu plenarnu sjednicu u travnju u Sazburu. Prema e, pravilu e, članku 70 iz poslovnika to ponovno savjetovanje odbora mora isto tako biti popraćeno glasovanjem. Želiš nešto reći? Izvoli. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Nije, nije nazočno više mnogo kolega, stoga mislim da ne bismo mogli glasovati, a moramo glasovati u redu. Ovaj odbor je u proteklih nekoliko mjeseci izvršio velik rad i osigurali smo da e, dakle, to ima isto tako i neke posljedice za postupak koji odbor mora slijediti. Gospodin Langen i gospodin Goebel su se pitali e, trebali bismo li možda ići na drugo, službeno drugo čitanje sa ovim izvješćem. E, mislim da sada, gledajući s ove završne perspektive doista smo ostvarili ozbiljan rezultat, no gospođo predsjedateljice ja bih vas zamolila da stavite zabilješku da u sljedećem sazivu parlamenta se moramo e, bliže e, držati e, pravila koje postoje za to unutar parlamenta pa i unutar odbora jer je vrlo teško u ovom vremenskom razdoblju koji smo imali, to je bilo vrlo ograničeno vremenskom razdoblje sa velikim pritiskom od strane komisije, od strane vijenča i od strane parlamenta da se postigne dogovor i da se to ostvari na vrlo koncizan i oštar način. Ali mislim da smo na toč tome postigli prihvatljiv dogovor i želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni što smo tu uspjeli postići. Mikrofon molim. Imam jedno načelno pitanje. Ovdje e, piše kao i prije savjetovanje. Zašto nije tu stajalo glasovanje? Obično e, pri savjetovanju kolege ne znaju da će se morati glasovati. Ne, tu stoji ponovno savjetovanje. Ja nisam odgovorna za to. Ali to je upravo to što sam sad mislio. Ako se dopustimo, ako se dopustimo takav pritisak i zatim nemamo jasan pravila, onda se ne trebamo čuditi. Ne. To je sve u redu. Mi danas moramo samo odlučiti da smo suglasni s time da se o rezultatu glasa na plenarnoj sjednici. To je jedino što danas moramo učiniti. Mi ne želimo taj cijeli dosije predati sljedećem sazivu. Postigli smo razuman e, sporazum, rješenje je prihvatljivo. Gospodin Goebbels, izvolite. Gospođo predsjedavateljice, rezultat jest možda prihvatljiv, ali nitko to ne može. Pa ne znam je li to dovoljno. Mislim, u ponedjeljak ne glasujemo ničemu drugom, ali gospodin Švab, vi znate koji je rezultat. Da, i ja sam ga i pročitala. Ali ako inzistirate, što se mene tiče, možemo o tome glasovati i u ponedjeljak. No, je li to redu? Da, Tajništvo će se zatim pobrinuti za to da svi imate taj tekst i onda ćemo glasovati dizanjem ruke u ponedljak. Ali ne želimo sve to dovesti u pitanje i želimo izglasati to pitanje sa zburu, ali ne može se samo raditi o prijevodu i o tome da nemamo dokumente ili o tome da netko ima neke planove za godišnji odbor. Ne. Ja sam pročitala bilo je grešaka u tekstu i te greške su sada korigirane. Da, to se može dogoditi, no mi smo naravno, kako da kažem, mi smo sada na neki način pritisnuti jer moramo to sve još učiniti i ne želimo to predati sljedećem parlamentu. Izvolite. Ako nam je ozbiljno stalo do toga, onda se moramo sami pridržavati tih pravila jer nas inače drugi neće više ozbiljno svačati. U redu, glasujemo ponedjeljak, ali sada imamo još jedan, jedno treće izvješće Hans Peter Martina, no mislim da e, čak on nije niti ovdje, tu se radi o o statistikama. Evo, želim samo reći da je ova tema također trebala se raspraviti istim postupkom kao i prethodna. Ne znam zašto bismo sada trebali usvajati drugi postupak. Riječ je samo o ponovnom savjetovanju kao što je bio i prethodno slučaj. Dakle, mi se slažemo s time da se na plenarnu sjednicu uputi postignuti sporazum sukladno ovlastima ovoga odbora. Dakle, to je mandat, ovlasti koje su nam dodijeljene, a mi koji smo sudjelovali u postupku raspolažemo istim informacijama kao što smo imali u slučaju prethodnog predmeta. Dakle, mislim da nema nikakve potrebe odgađati glasovanje, no ja neću uložiti prigovor. Mislim da je ipak situacija identična prethodnoj. Pa tu bih eh, tu se ne slažem sa uvaženim zastupnikom, zato što, što se tiče izvješća Ferreira, tu smo imali plenarnu sjednicu, imali smo izjavu predsjednika, imali smo mnoge javne rasprave i e, svima je bilo jasno što se na posljedku odlučilo. O tome smo dobili dovoljno informacije. O, ovim, e, o ovo dvoje izvješća koje sada imamo pred sobom, e, to nije tako. wurde ihnen zugestellt. Vielleicht haben sie es nicht možda to niste pročitali, ali biste dobili te dokumente. No, ja nemam nikakav problem niti da smo to glasovali, na to ne bi ništa promijenilo. E, općenito, ne bismo smjeli sada imati tu postupovne prepirke, no ako kažete da ćemo to napraviti u ponedjeljak, onda ćemo to tako i napraviti, no mislim da smo to mogli učiniti danas kao što smo to učinili sa izvješćem Ferreira. mogli smo to isto napraviti i sa izvješćem Švab. No još jedno mogu pitati, želi li većina odbora glasovati o tome sada? Kako to onda ne moramo odgoditi do sljedećeg ponedjeljka? Dopustite mi da pitam još jednom. Kolege, tko je suglasan s time Zatim ja moram provjeriti e, da imamo većinu. Glasovanje, glasovanje. Moram pogledati imamo li većinu za to. Dobili ste te dokumente, dobili ste formulaciju korepera. Tajništvo mi prvo kaže da je to bilo poslano. Danas sigurno. Jučer. Tekst korepera sa korigendumom je članovima odbora poslano, to tu stoji. Ja sam pitala kad i zatim su mi rekli da je to bilo jučer. Walter, ne, nemojmo se sada prepirati. postoji većina koja to želi učiniti, dakle želi glasovati o izveću Švab, kao što smo to učinili u izveću Preda. Molim vas, gospodine Švab, gospođo predsjednice, sadržno gledano je nesumnjivo tako da parlament i ovaj odbor da će oni podržati rješenje koje smo postigli u trijalozima. Stoga mislim da doista ne bismo se trebali prepirati oko postupaka, no imamo razna pitanja postupaka i e, često glasujemo o nečemu što nije naznačeno kao glasovanju na dnevnom redu. Ja stoga svačam kolegu, no mislim da ne bismo tome trebali dati još prekomjernu važnost, nego bi to samo trebala biti napomena za rad e, u budućnosti. E, I mislim da će onda sve biti jasno. Odbor je dakle primio na znanje sadržaj, kolega Sančes Sanchez Pesedo je to isto tako naznačeno, proceduralno gledano to to je važno pitanje s kojim bismo se trebali više pozabaviti. Hvala. Meni je bilo rečeno da je to poslano, mikrofon je izgašen. Mi smo to učinili, to je sada u redu. I stoga mislim da možemo postupiti tako i sa izvješćem Švab. Naravno da ćemo u sljedećem odboru, ne znam ko će tada biti predsjednik, ali njemu ćemo reći da bi se to trebalo napraviti drugačije nego do sada. Sada prelazimo na treće izvješće. Izvješće Hans Peter Martina. Tu je dakle opet riječ o ponovnom savjetovanju na temelju članka 70 iz poslovnika i tu smo također uspjeli naći rješenje u trijalozima. Hans Meter Martin nije ovdje, pa vas molim da podignete ruke da možemo poslati rezultat na plenarnu sjednicu. Dakle, to je ista stvar. Vi se slažete? Dobro. Hvala vam. Da, možete li nam e, za prethodnu temu pojasniti jesmo li glasovali? Želim znati jesmo li glasovali o prethodnoj temi. Htio, sam e, znati da li, se, da li se je glasalo. Glasat će se o sva tri izvještaja u plenumu ali mi smo ovdje morali glasovati o ponovnom savjetovanju. E, točka broj 5, razno. Nema ništa pod razno. Sljedeći sastanak održat će se u ponedjeljak 7. 7. travnja od 15 do 18.30. Hvala vam svima, želim vam svima ugodnu večer.